Započet ćemo poslijepodne sa prezentacijom studije koju smo naručili o europskom sektoru šećera u Europskoj uniji. Kao što znate, nakon nakon ove prezentacije imamo i saslušanje na istu temu. Cilj studije jest analizirati sadašnju situaciju tržišta šećera u Europskoj uniji i međunarodnog tržišta šećera. Če, puno smo puta već spomenuli da um, imamo fenomen globalizacije na tržištima i da to naravno utječe i na tržište šećera. a ovom smo studijom htjeli vidjeti što će se dogoditi nakon što se ukinu šećerne kvote 2017. Dakle, da analiziramo moguće scenarije i vidimo eventualne buduće uredbe o uređenju tržišta. 2014. su ukinute kvote za mlijeko, a sada znamo da će 2017. biti ukinute i kvote za šećer. Jako se puno sredstava prenijelo, to jest jako se puno novaca troši na šećer, na tržište sektora. Mjere se ocjenjuju na različiti način, stoga moramo bolje analizirati situaciju na tržištu šećera. Zato smo pozvali stručnjake, gospodina Sjajnera. E, koji dolazi iz Poljske. Prema uobičajenoj praksi najprije ćemo čuti mišljenje stručnjaka, nakon toga ćemo čuti zastupnike koji se žele javiti za riječ, a nakon toga imamo e, saslušanje. Dakle, imate desetak minuta za prezentaciju, možda bi bilo najbolje da predstavite, e, da si podijelite vrijeme kako smatrate da je najbolje. E, hvala vam. Želim vam svima e, dobrodošlicu. Predsjednik je već izložio glavnu, glavni cilj ove studije, tako da ću ja odmah prijeći na stvar. Reći ću nekoliko riječi o ciljevima, o cilju projekta, o značaju e, sektora šećera u Europskoj uniji, o sustavu tržišnih e, regulacija. Zatim ću reći nekoliko riječi o trendovima na svjetskom i europskom tržištu šećera, analizirati određene scenarije da vidimo na koji način bi se ovaj sektor mogao razvijati. I na kraju ću reći nešto o prijedlogu uredbe o tržištu nakon te reforme. Cilj te studije e, već ga je izložio predsjednik odbora, no naravno ideja je bila da analiziramo situaciju na e, međunarodnom tržištu šećera i tržištu šećera Europske unije. Isto tako e, analizirat ćemo moguće scenarije i eventualna rješenja nakon 2017. kada se bude krenulo sa regulacijom tržišta. Dame i gospodo, ako pogledamo tržište šećera u Europskoj uniji, vidimo da ima veliku važnost. Stvara jako puno nus proizvoda, uključujući melasu, energiju, a repa se koristi i kao stočna hrana. Govorimo o 130 tisuća uzgajivača, više od 30 tisuća zaposlenika u e, industriji šećera tu su naravno zatim i tvrtke koje pružaju usluge za proizvođače e, šećera te za uzgajivače šećerne repe. A sektor je od velike važnosti kad je riječ o lokalnom razvoju, regionalnom razvoju, te šećer sektora, <laughs> sektor šećera je vrlo važan i za zaštitu okoliša. A kad govorimo o, dakle, Važno je i zbog raznolikosti proizvodnje, te činjenice da zemlja mora biti u dobrom poljoprivrednom stanju, a naravno i sama sigurnost hrane je aspekt koji nije e, manje važan. Tako da ako želimo zadržati e, sektor šećera u EU, to je ono što taj sektor predstavlja za Europsku uniju. E, sektor je vrlo snažno reguliran u Europskoj uniji i uredbe se naravno koncentriraju na proizvodne kvote, cijene otkupa i druge aspekte. Dakle, što bi se moglo dogoditi 2017. nakon što se ukinu kvote? Nećemo imati minimalnu cijenu otkupa, a još će neki drugi elementi nestati. Postoje područja u kojima ćemo morati uvesti neke nove razvoje, posebice kad je riječ o trgovini. Tako da će doći do nekih promjena. A što će to onda značiti za funkcioniranje tržišta šećera? Govorimo o proizvođačima šećera, doći će zasigurno do povećanja proizvodnje i konkurencije. Znamo da je sektor u Europskoj uniji takav da imamo tek nekoliko e, proizvođača, zapravo imamo gotovo monopolističku situaciju. Imamo nekoliko proizvođača koji proizvode šećer za jako puno klijenata. a moguće je da će e, nakon 2017. na tržište ući i novi, e, nove tvrtke. Zatim i potrošači će tu odigrati svoju e, ulogu, a šta je onda i sa ostalim proizvodima poput izoglukoza? Neke su cijene definirane i nijedna nova tvrtka, nijedan novi igrač na tržištu ne može samo tako ući na tržište i krenuti s proizvodnjom znamo da je sve to definirano minimalnom otkupnom cijenom za šećer možda bi moglo doći do povećanja u proizvodnji izoglukoze i doći će sigurno do značajnijih promjena i u samom sektoru, a sektor će početi funkcionirati na jedan drugačiji način. Ako pogledamo e, svjetsko tržište šećera, možemo vidjeti da da je došlo do 2% e, povećanja potrošnje šećera. E, imamo šećernu trsku i šećerna repa. Evropska unija je najveći proizvođač šećerne repe. To je dosta stabilno a kad je riječ o poziciji na tržištu, pozicija šećerne repe je nešto slabija. E, šećerni sektor karakteriziraju ciklusi. Poslovni ciklus je nekada bio 5 godina, danas je 3 e, godine, dakle mnogo je kraći. I to vidite iz, iz ovih slajdova a cijena šećera uvolike ovisi o potražnji i ponudi. Osim toga, to su i drugi čimbenici, poput recimo cijene e, energenata. Zatim ovisi i o stanju zaliha, jer to utječe na fluktuacije cijena. Te podatke vidite na grafovima na ovim slajdovima. E, cijene su u ovom trenutku dobre, povećava se svjetsko stanovništvo i znamo da rastu prihodi u zemljama u razvoju i to će onda naravno imati i e, utjecaj na porast potražnje za šećerom. A tko će proizvoditi taj šećer u budućnosti i tko će ispuniti tu e, veću potražnju? Prognoze OECD-a govore o tome da dugoročno će cijene šećera biti 480 dolara, a sada neću ići više u detalje zato što nemamo baš puno vremena. Što se tiče tržišta Europske unije, a mogu reći da je reforma e, tržišta šećera iz 2006. do 2010. dovela do znatnih strukturnih promjena i jako puno kompanija koje su proizvodile šećer su prestale proizvoditi. No prinos, to jest učinkovitost je također poraslo. Tako da tko god radi u tom sektoru očekivao je visoke prinose a proizvodnja u Europskoj uniji je između 16 i 17 milijuna tona. Naravno, konačna brojka ovisi o vremenskim uvjetima i situacija je malo drugačija u novim zemljama članicama. Potrošnja šećera u zemljama članicama Europske unije je stabilna i e, zadovoljava se e, proizvodnjom u Europi i to je po glavi stanovnika 40 kilograma šećera. Stoga, Dakle, može se povećati potražnja, zatim naravno postoje određeni prehrambeni proizvodi koji sadrže šećeri koji se mogu izvoziti. E, u ovom trenutku moramo uvesti određene uvjete kad je riječ o proizvodnji i vanjskoj trgovini, bilo kroz bilateralne sporazume e, sa zemljama u razvoju, a to znači da Evropska unija mora uvesti određenu količinu šećera svake godine. A onda će se, e, on se može prerađivati i izvoziti. Mi smo namijenili oko 10% za izvoz, a europsko tržište je zapravo samodostatno i to se vjerojatno neće mijenjati. No vidjet ćemo na koji način će se razvijati proizvodnja. Ako gledamo dugoročnije prognoze, komisija ima svoje procjene i te smo informacije koristili kao našu polazišnu točku. Trebalo bi doći do povećanja prinosa, možda ćemo imati nove proizvođače i očekuje se proizvodnja od oko 17 milijuna tona. Potražnja će mm, vjerojatno lagano pasti. a uvozi prema bilateralnim sporazumima bi mogu pasti na 2 milijune tona. Cijena šećera će biti oko 400 eura po toni. To je prema procjenama Europske komisije. A znamo da otkupne cijene padaju neće biti kvota, možda će se povećati proizvodnja izoglukoze i to može e, njen se udio na tržištu može povećati sa 3 do 11%, dakle negdje u tom rasponu. E, to su prognoze e, Svjetske organizacije za poljoprivredu i hranu te OECD-a i one smatraju da će situacija ostati stabilna. Neke će se stvari promijeniti na svjetskom tržištu, no isto tako još uvijek e, imamo jako puno nepoznanica. U protekle dvije godine smo vidjeli neku, neku razinu promjenjivosti. cijene bi mogle pasti ili bi mogle i rasti. 2011. 2012. proizvodnja je bila dosta visoka, nakon toga je provedena reforma i na temelju svih tih podataka osmislili smo tri scenarija. Prvi, koji je status quo, dakle, ostaju 350 eura, 350 eura po tonu i zatim je ovo pesimistični scenarij u kojem će cijena pasti na 250 eura po toni i još jedan scenarij u kojem predviđamo da će cijena narasti do 500 eura po toni, zato što vidjeli smo da cijene rastu zbog globalnog gospodarstva, no to naravno neće e, podrati zauvijek. A pregovori e, u Dohi, znamo da se tu stvari odvijaju vrlo polako i ne očekujemo veće promjene. No naravno moramo voditi računa neke od ostalih aspekata koji se spominju, pogotovo recimo one u kontekstu TTIP-a. E, mi smo koristili jednu metodologiju u kojoj smo analizirali e, dinamične strukturne promjene i na tome se temelji naša studija. Ako pogledamo prvi pozitivni ishod recimo prvog scenarija, imat ćemo od 16 do 17 milijuna tona šećera proizvodnje, potrošnja će ostati ista, uvoz će se smanjiti lagano. A izvoz 79%, a cijena šećera će biti oko 340 e, eura po toni. No u, tak, u tom slučaju moramo osigurati nekakav, um, nekakvo jamstvo za prihode. Zatim moramo pogledati i vanjsku trgovinu. Nećemo imati, u slučaju scenarija broj 2, nećemo biti samodostatni vidjet ćete da ćemo imati dosta uvoza i tu vidite u tablici i podatke za to, te cijenu šećera u EU uniji u tom slučaju. A zatim treći scenarij, vrlo optimistični, odlične prilike za razvoj proizvodnje šećera, proizvodnje šećerne repe, dakle očekuje se porast, e, očekuje se također porast e, berbe i porast potrošnje. Europska unija bi mogla postati neto izvoznik. A tu možemo pogledati e, stopu samodostatnosti, to je dakle oko 109% 2025. E, dakle, ovo su neki od scenarija. Moramo vidjeti e, koji će se od njih ostvariti. Za scenarij broj 1 su nam potrebne dodatne strukturne promjene. i tu bismo govorili o najvećim svjetskim kompanijama za proizvodnju šećera e, i to bi bilo koncentrirano u 15 zemalja članica Europske unije. Zatim najpesimističniji scenarij će biti onaj najučinkovitija. Zapravo najučinkovitija područja e, koja bi preživjela sve te procese a u tom slučaju uzgajivači šećerne repe i proizvođači šećera e, prošli bi kroz značajne promjene. I to bi imalo e, veliki učinak i kad je reč o socijalnim promjenama. I onda treći scenarij je najoptimističniji scenarij kojeg e, smo izmislili Iskoristili smo, e, evo imate sve podatke na ovom e, slajdu. Stoga je očito da moramo predložiti neka rješenja ako želimo ublažiti posljedice ovih promjena koje će se dogoditi. Što se očekuje? Pa pretpostavka je da e, buduće politike u ovom sektoru da će ostvariti neke ciljeve da će zajamčiti poljoprivrednicima dostojan život, e, zatim sigurnost opskrbe na tržištima Europske unije, te e, poštene i stabilne cijene za potrošače. Zatim treba osigurati održivi razvoj, održivu industriju šećera. Naravno, mi bismo željeli zajamčiti i e, natjecanje, tržišno natjecanje. To su glavni ciljevi, ali bit će teško i komplicirano ispuniti svaki od tih ciljeva, jer neki od njih se uzajamno isključuju. No naravno, moramo povesti e, računa da moramo mm, paziti da sve to uzmemo u obzir. U tom kontekstu Samo trenutak. E, trzeba też jeszcze, proszę Państwa, powiedzieć e, jedno, że wspólna polityka... Možda mogu reći samo jednu stvar. Zajednička poljoprivredna politika se malo promijenila, pogotovo kad je riječ o samim temeljima. Imali smo um, uredbu koja organizirala tržištu, a sada imamo direktnu pomoć poljoprivrednicima, a rezultat toga svega je da smo odlučili dati određene prijedloge prema sadašnjim okvirnim uvjetima. Imamo uredbu 13 iz 2008. u kojoj je definiran opći okvir i ta uredba te instrumenti za uređenje tržišta E, će nam morati omogućiti da pronađemo rješenja za e, recimo izvoz ili za promociju, da na neki način pomognemo proizvođačima ili da recimo se plaća privatno skladištenje. E, još jedan aspekt koji će imati vrlo važnu ulogu jest praćenje istraživanja tržišta, dakle što se događa na tržištu kao što činimo i sa sektorom ljekarstva. Jer moramo pogledati ako, ako želimo da ovaj sektor bude konkurentan, e, vlasti moraju imati sve potrebne informacije i reagirati brzo. A uredba koju sam govorio, o kojoj sam govorio definira okvir za sve u tom lancu i rješava se najmanje otkupne cijene, što malo komplicira situaciju. ali ti ugovori će imati određenu ulogu. Tako da moramo pružiti podršku um, skupinama potpore, proizvođača, a još jedna stvar koja će imati važnu ulogu, to su plaćanja koja su povezana sa proizvodnjom, te ulaganja u gospodarstvo. Još jedno važno područje o kojem ćemo morati razgovarati su instrumenti uz pomoć kojih možemo provesti ocjenu rizika. Potrebni su nam instrumenti koji će nam pomoći da ublažimo taj rizik. Znamo da je šećerna repa e, vrlo važna za okoliš. I bilo kakve aktivnosti koje se koncentriraju na šećernu repu će biti vrlo važne, jer kao što sam rekao, uzgojivači šećerne repe i tekako pomažu okolišu. Znamo da je tržište šećera vrlo strongo e, izregulirano. Industrija šećera je jedan strateški sektor. I e, mora imati i prema, njome, njoj moramo posebno postupati. ako budemo ukinuli kvote i e, ukinuli minimalnu otkupnu cijenu, to će promijeniti uvjete na tržištu. A znamo da e, je situacija u Europskoj uniji usko povezana s onime što se događa na svjetskom tržištu. Stoga su nam potrebna, potrebne pouzdane informacije i ako otkrijemo bilo kakve znakove o, promjenama na tržištu, moramo biti u stanju brzo reagirati i e, provesti mjere kojima ćemo ublažiti te posljedice. E, I moramo moći analizirati čitav dakle, raspon mogućih rješenja i vidjeti e, što možemo najbolje iskoristiti. Učinak reforme mora biti vrlo detaljno analiziran. Tako da očito da je potrebna dodatna reforma šećerne industrije kako bi ona bila učinkovitija. Moramo voditi računa o proizvođačima šećera te o e, samoj industriji. Hvala vam. Otvaram raspravu. Želi li se netko javiti za riječ? Vidim da je gospodin Des tražio odmah riječ. Izvolite, gospodine. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Hvala lijepa na prezentaciji ove studije. Imam nekoliko komentara, ove brojke su vrlo zanimljive, ali govorili ste o upravljanju rizikom, o mjerama koje su predviđene. Mene bi zanimalo na koje mjere pritom mislite? E, jednu e, stvar niste spomenuli. Mi u Europi imamo zemlje koje imaju vezana plaćanja i zemlje gdje su plaćanja nevezana. Dakle, imamo unutar Europe e, nejednake uvjete, odnosno zapravo e, nemamo pošteno tržišno natjecanje da li ste u svojoj studiji uzeli u obzir te nejednake uvjete za uzgajivače u različitim zemljama članicama jer to je vrlo važna stvar dakle e, da unutar same Europe imamo tu od zemlje do zemlje razlika u slučaju da se u slučaju neke krize mora brzo reagirati koje mjere koje načine intervencije e, ste predvidjeli jer ovaj sustav intervencije pomoću cijena je previše spor e, a osim toga kanimo ukinuti taj e, sustav garantiranih cijena tako da me zanima koje druge mjere smatrate e, primjenjivima hvala sali Želim dobrodošlicu Dakle, tu je gospodin Des. Želim dobrodošlicu nekome tko je Uh, nedavno nam se pridružio, dakle gospodin Des je prije bio naš koordinator. Hvala što ste došli na e, sastanak. Gospodin Mars, izvolite. Monsieur le Président, je vous remercie. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala vam na prezentaciji. Kada ste govorili o studiji o sektoru šećera u Europi, mislim da je to malo, da tu ima zloporaba, jer e, jedan e, dio tog sektora na neki način je zaboravljen, jer u vašoj studiji se tek spominje, samo spominje sektor šećera iz e, šećerne trske. Kao što znate, na Guadalupe i na e, Reunionu se proizvodi šećer iz trske. I, i Francuska je deseti proizvođač e, šećera u Europi od 22 zemlje. Dakle, to je veliki propust i to je nešto što mi doista osjećamo, mi europarlamentarci koji dolazimo iz te regije, a isto tako i time su pogođeni i svi proizvođači koji e, prate našu raspravu i koji su doista zabrinuti zbog e, posljedica te reforme. I ja se slažem s vama kada ste rekli da je to nešto što predstavlja pravu revoluciju. E, dakle smanjenje cijena i ukidanje e, kvota je nešto što nas prisiljava da o svemu ponovno razmislimo, ali upravo to promišljanje je potrebno provesti i u odnosu na sektor šećerne trske i to zato da bismo imali koristi od e, studije koju je naručio parlament. E, stalno se naglašava da Europska komisija zaboravlja francuske periferne regije. Međutim, mislim da Europski parlament u tom treba predstavljati uzor. 300, e, članak 349 ugovora nas podsjeća da je potrebno integrirati i tu dimenziju i stoga bih htio reći da sam spreman raditi s vama da biste e, riješili taj problem. Hvala. Äh, hvala lijepa, hvala lijepa na prezentaciji studije. E, mi se trenutno bavimo vrlo važnom temom, a imamo loše iskustva iz drugih područja Dakle, važno je da stvorimo preduvjete kako se ne bi e, i u ovom sektoru dogodili problemi koji su se dogodili, na primjer, u mljekarskom sektoru. Ne smijemo ponoviti iste greške koje smo možda učinili kad smo ukinuli kvote e, za proizvodnju mlijeka. I zato imam neka pitanja. Prvo pitanje, e, Dakle, htio bi se nadovezati na gospodina Desa koji je već rekao da unutar Europske unije imamo razlike e, jer u nekim zemljama imamo vezana plaćanja, u drugima nevezana. Dakle, nepošteno tržišno natjecanje. Drugo pitanje – što se tiče strukturnih reformi, da li postoji e, potreba da se poprave stvari u vezi sa e, vrstom ugovora, dakle ako se ukidaju kvote, ako će se uvesti slobodno tržište, onda se potražnja i ponuda i potražnja moraju dovesti u ravnotežu. Kako nam to može uspjeti bolje nego na primjer u sektoru mljekarstva gdje nam to nije uspjelo? gdje e, smo imali u početku relativno mali višak proizvoda, proizvodnje od oko 5%, međutim to se u međuvremenu povećalo. E, i mnogi proizvođači su sada e, egzistencijalno ugroženi. Dakle, možemo, e, kako to možemo izbjeći u, sektoru šećera? I posljednje pitanje što se tiče zaštite izvana, zaštite prema konkurenciji izvana, da li je to potrebno nakon ukidanja kvote, po vašem mišljenju? Hvala. Mislim da je studija dosta interesantna, ali isto tako još više e, zabrinjavajuća za proizvođače šećera i mislim da je gospodin vrlo jasno rekao da će mala gospodarstva zapravo nestati zbog te poljoprivredne politike koja je jako loša za proizvođače e, šećerne repe. E, nacionalni sindikat proizvođača u Francuskoj je u ožujku organizirao sastanak i e, treba reći da su neke njihove e, primjedbe su dosta relevantne. Ukidanje kvota će dovesti do obvezne, obavezno do povećanja proizvodnje šećerne repe i to će zahtijevati reorganizaciju sektora. Nadam se da to neće e, dovesti do veće koncentracije proizvođača što E, može dovesti do ukidanja malih gospodarstva kao što je bilo nakon reforme 2016. godine. Potrebno je analizirati tržište i isto tako treba zadržati i sadašnje instrumente zajednice. E, to je prvo zapravo i pitanje e, ovog sektora. Dakle, nakon ukidanja kvota olakšat će se izvoz, međutim doćete do, do veće liberalizacije u svijetu, zapravo bit će jedan najliberalnijih e, sektora u svijetu i to može imati vrlo ozbiljne posljedice. I s obzirom na naše iskustvo na europskom tržištu, možemo doista imati dvojbe vezane uz konkurenciju e, s Mercosurom i SAD-om. Jer e, te dvije proizvođačke regije imaju vrlo e, jake zaštitne mjere za šećer i e, šećer kao ključni poljoprivredni sektor Francuske treba biti isključen iz toga. To traže profesionalci, profesionalci u tom sektoru. I e, isto tako postoji preporuka o proizvodnji genetski modificirane šećerne repe. Što vi mislite o tome? a isto tako bih htio reći da moji, moja pitanja proizlaze iz e, samog e, proizvođačkog sektora. Hvala. Hvala za besedo. E, govorimo o sektorju, ki je doživel regulacijo v letu 2006 in v tistem času je kar nekaj evropskih držav, tudi Slovenija med njimi, e,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 Um, with the uh, last uh, EU sugar reform, uh, we ended up with the scenario... It... Kad je riječ o e, zadnjoj reformi šećera, u Sjevernoj e, Irskoj predstavili smo, predstavili smo uzgajati šećernu repu i pre, proizvoditi šećer i neki ljudi misle da tu postoji određena nada za budućnost, da bi ta, e, proizvo, s tom proizvodnjom se moglo ponovno e, započeti, jer prošli govornik je govorio o drugim e, uporabama. Uh, šećerna repa je imala više namjena, uključujući i hranu za životinje tijekom zime i još neke druge namjene. Vidim gore na vašoj prezentaciji E, da ste vi iz od, odjela za politiku i tu se koristi riječ kohezija. Gdje postoji kohezija? Ako ne postoji politika u Europskoj uniji koja će stvoriti uvjete da zemlje ne moraju uvoziti sav svoj šećer. Mi smo potpisali COP21, neki su ljudi skeptični zbog toga, iz različitih razloga. Da li je o službe, dakle, hoće li se uvesti službena europska politika da se ublaže klimatske e, promjene? Dakle, gdje je tu kohezijska politika? Recimo, u mojoj zemlji moramo uvoziti sav šećer. E, i, i dalje e, dakle na pakiranjima stoji e, irska riječ za šećer, ali to laž jer to nije irski šećer. kada će se osigurati kohezija kako ne bismo uvozili šećer zbog europske politike, s druge strane zbog e, europske politike nam kaže da se trebamo opametiti u smislu klimatske politike. klimatske politike. Dakle, prije šest godina smo bili 6% iznad europskog e, prosjeka i to u odnosu na projekcije do 2025. godine. Ako se to može napraviti, a da se e, pritom ne troši puno vode, što je moguće u nekim klimama, zašto Irci zbog europske politike će u budućnosti morati e, uvoziti šećer iz područja gdje se mora uvoziti voda? Postoji li E, politika o klimatskim promjenama uopće, jer nisam baš čuo da ste je spomenuli. Gospođa Kostina. Hvala lijepa na ovoj opsežnoj, zanimljivoj prezentaciji studija. Dijelim procjene mnogih kolega koji kritički preispituje ovo ukidanje, odnosno cijeli ovaj postupak. Mi smo posljednjih godina vidjeli da se e, da se mnogi politički potezi u prošlim godinama su se pokazali problematičnima što se tiče održivosti proizvodnje za sljedeće godine. Govorili ste o različitim zaštitnim mehanizmima koji su dosad postavili mnogo toka je u suprotnosti sa onim što u realnoj politici e, doživljavamo. Dakle, u kojoj mjeri možete prosuditi koliko toga je zapravo realistično i koliko toga je održivo, odnosno ako je cilj u Europske unije da u budućnosti ostane e, suverena, odnosno e, da se osigura suverena e, proizvodnja, suverenost u području proizvodnje hrane, što što po mom mišljenju treba učiniti kako bi sektor proizvodnje šećera u Europi e, bio održiv i opstao i u budućnosti. Hvala vam. Gospodin je rekao da ne bismo trebali ponavljati greške kada smo ukinuli e, kvote za mlijeko i stvarno ima pravo. Europska komisija kada je predložila ukidanje kvota za šećer, od tada ne želi uspostaviti visoku e, radnu skupinu na političkoj razini i misli da je jedna radna i smatra da je jedna radna skupina dovoljna. I to ja mislim loš početak. Kao što je rekao gospodin Jar, e, bojim se da ćemo opet ponoviti iste greške kao sa ukidanjem kvota mlijeka. E, propisi koji su na snazi iz 2006. a na snazi od 2007. Uh, je proizvodnju u, u europskim zemljama i platile su posebno dvije zemlje, i to Portugal i Španjolska. Višak proizvodnje i to e, oni nisu imali nikakve veze s tim. E, smanjenje tih tona proizvodnje je pomelo gotovo cijelu industriju šećera na Iberijskom, to je Pirenejskom poluotoku. A sada imamo ponovno novu revoluciju koju može dovesti do mm, malo proizvodnje repe koja još ostaje na jugu Europe. Postavljate pitanje da li su dobra izravna plaćanja ili ne, to je povezana plaćanja. No mislim da to nije dobro. Mislim da ovaj sektor nismo još sanirali. Sektor prolazi kroz eh, vrlo mm, delikatnu situaciju i ako mu ne pomognemo, nestat će i sektor i Pirenejski poluotok. Mislim da bi bilo dobro ponovno o tome razmisliti i onda još jednom e, o nestanku e, odvojene pomoći. Zato smatram da bi bilo dobro da Europska komisija e, osnuje tu radnu skupinu na visokoj razini. Postoje e, ultraperiforne rengije, poput Madeire i Kanarskog otočja koje e, mogu izvoziti šećer izvan kvota. Ako ukinemo kvota, što ćemo učiniti sa tim rengijama? Jeste li razmišljali što će biti s njima? One će morati mnogo više plaćati za šećer i vjerojatno više neće ni moći sudjelovati na tržištu. Ja bih voljela čuti, ako imate neko mišljenje o tome, voljela bih da ga podijelite s nama. Gospodin Hvala. Ja od 71. godine uzgajam šećernu repu i primijetio sam e, koliko dolazi do promjena na trgovinskoj sceni. Cijene se mijenjaju, rastu i padaju. Ali ono što se nedavno događa, odnedavno događa prije svega u Ujedinjenom kraljevstvu, je e, organizirana kampanja protiv šećera i zdravstvenih razloga. Mislim da je to nešto što će imati efekta. Argument je to da u Jedinjenom kraljevstvu e, svi postaju predebeli, patimo od pretilosti, kako kažu, i lako je reći pa nemojte jesti tako puno, ali očito to nije lako, treba potrošiti novac da bismo prestali toliko jesti. Ali ovo je ozbiljno. E, ovo postaje nešto što nazivam e, duhanskim tretmanom. Ako kažete da uzgajate šećernu repu i ako kažete to u mješovitom društvu, jedno ili dvoje ljudi će vas e, pogledati kao da ste rekli da uzgajate duhan takva situacija postoje. Dakle, e, to izlazi iz mode. Nigdje u vašoj prezentaciji e, nisam primijetio da ste to uzeli u obzir. Možda Ujedinjena kraljevina nije nešto što i stanje u našoj zemlji nije nešto što je tipično za cijelu Europu, ali imam osjećaj da je to nešto što će e, imati svoje posljedice i da će doći do smanjenja potražnje. Netko je već spomenuo druge alternative. E, možete se e, proizvesti šećerna repa, staviti ga je u uređaj koji se zove digestor i onda se proizvodi energija. Što se e, povećava udaljenost sa svakom miljom se u energetskom smislu situacija pogoršava. I ja mislim da se to može riješiti, odnosno izbjeći, kako na taj način da se postigne veliki prinos, a to znači da treba koristiti nove tehnike za uzgoj oplemenjivanje biljaka. Dakle, s jedne strane otpor e, konzumaciji, a istovremeno, istovremeno imate otpor e, povećanoj proizvodnji i to zbog toga što se ne voli, koristiti riječ e, genetski modificirano. E, spomenuta je Irska i sjećam se da su oni tamo proizvodili šećernu repu. Ukidanjem kvota biti će na proizvođačima u Irskoj da vide mogu li e, uvjeriti proizvođače, odnosno poduzetnici mogu li e, uvjeriti proizvođače da ponovno e, na jedan konkurentan način počnu zgarati šećernu repu i Europska unija se u to neće miješati. Hvala. Prosimy o przedstawiciela komisji Sada bih pitao komisiju, Žele li možda njihov predstavnik e, iz glavne uprave za poljoprivredu bi htio nešto reći. Pa zaprošam. No? Izvolite. Or, um, at a later stage in the hearing when my director ja bih radije uzela riječ kasnije kada e, stigne moj e, zamjenik e, glavnog direktora moje glavne uprave. U redu. U tom slučaju bismo možda sada mogli dati riječ našem, našim gostima i omogućiti im da daju odgovore na postavljena pitanja. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Ja sam vrlo zahvalan svima vama na zanimljivim komentarima i pitanjima. Pitanja koja ste postavili e, pokazuju koliko je komplicirana cijela ova e, problematika i situacija. Dosta vas pitalo je o instrumentima za upravljanje rizikom. E, moj kolega će odgovoriti na pitanja vezana uz plaćanja, povezana ili nepovezana. Što se tiče pitanja postavljenih u vezi sa sektorom proizvodnje šećera i upravljanjem rizicima, htio bih reći sljedeće. Mi imamo izvjesne okvirne uvjete i nalazimo se u jednom vrlo uskom koridoru. Dakle, ima tu vrlo malo manevarskog prostora. Postoje neki unutarnji uvjeti koje moramo poštivati i imamo izvjesne definirane obveze kad je riječ o e, međunarodnoj trgovini moramo uvoziti šećer iz e, zemalja u razvoju, iz zemalja OECD-a, dakle to je jedan preduvjet, nadalje postoje neki preduvjeti kad je riječ o izvozu, očito Evropska unija može izvoziti, ali e, izvozne carine su prilično visoke, a svjetska trgovinska organizacija ne gleda baš blagonaklono na izvoze šećerne repe iz Europske unije i e, ne daje tome podršku. Dakle, nema baš mnogo mogućnosti da se u tom području nešto regulira. E, novi faktori, novi procesi, tu ja mislim da će ključnu ulogu očito igrati uzgajivači šećerne e, repe i proizvođači šećera e, moramo uzeti u obzir uvjete koji postoje i kad je riječ o preradi dakle i rafiniranju e, sirovog šećera ne znam da li će se ta vrsta proizvodnje povećati moramo pogledati vidjeti kakva će biti profitabilnost te proizvodnje moramo naravno imati u vidu razvoj cijena na svjetskom tržištu dio e, sirovine za rafiniranje se uvozi moramo dakle sve moguće faktore imati u vidu i učiniti ono što najbolje što je moguće u datim uvjetima Nadalje, e, što se tiče uzgajanja šećerne repe i upotrebe šećerne repe u druge svrhe, mm, očito da to jest moguće, ali mm, upitno je kakvu bi cijenu e, proizvođači bioetanola bili spremni platiti za šećernu e, repu i da li bi ta proizvodnja onda bila isplativa za uzgajivače šećerne repe. Očito da e, su uz proizvodnju šećerne repe vezani izvjesni troškovi i e, ti su troškovi različiti u različitim zemljama članicama, očito postoje razlike u vremenskim uvjetima, u vrsti tla, što znači da bi i troškovi bili različiti od zemlje do zemlje. A to dakle u velikoj mjeri određuje e, za što se šećerna repa može upotrebljavati, odnosno uzgajati. E, e, ne znam da li će cijena koju bi proizvođači etanola bili spremni platiti za šećernu repu biti dovoljna da e, uzgajanje šećerne repe bude profitabilno. To naravno ovisi i o cijenama energenata Moramo dakle vidjeti da li će proizvođači energije biti spremni plaćati dovoljnu cijenu za šećernu repu e, i pretvarati je u e, biomasu, odnosno u biogorivo. Netko drugi je spomenuo još jedan aspekt činjenicu da je naš e, cilj općenito e, smanjiti potrošnju šećera zbog zdravstvenih razloga. Ono što pokušavamo učiniti na razuman način je e, neka vrsta promocije šećera, međutim mi znamo da postoji uvijek konkurencija između različitih proizvoda, na primjer konkurencija između margarina i maslaca e, što se tiče kolesterola e, to su dakle tu postoje različita mišljenja o tome što je tu zdravije ili manje zdravo Drugi problem, dame i gospodo, o kojem e, ste govorili je i genetski modificirana šećerna repa u SAD-u. E, postoji veliki broj sorti koje se uzgajaju, a e, sve to povezano sa različitim troškovima te proizvodnje. Dakle, dio tih troškova je i trošak za pesticide. Mi znamo da je politika u Europskoj uniji, u zemljama članicama, e, protiv e, uzgajanja GMO kultura, postoji veliki otpor protiv uzgoja GMO vrsta i ja ne vjerujem da će se u Europskoj uniji uzgajati genski modificirana šećerna repa, tako da mislim da tu nema baš previše manevarskog prostora što, e, kako bi se postigla, postiglo smanjenje troškova. Mislim da ćemo morati pronaći druge načine kako ćemo smanjiti troškove, e, a ne prelazak na GMO e, šećernu repu. Postavljeno je postavljen je cijeli niz pitanja, pa ću sada dati riječ svojoj kolegici koja će vam odgovoriti u vezi sa povezanim i nepovezanim plaćanjima. Izvolite. Hvala lijepa. Najprije što se tiče upravljanja rizikom, prije nego što odgovorim na to, htjela bih reći nešto o našem istraživanju, odnosno studiji. E, situacija se naravno neprestano mijenja. Mi smo ovu studiju izradili u jesen prošle godine kada e, još nije bila izbila kriza na e, tržištu i na očito da su prijedlozi koje smo mi naveli u našoj studiji e, su bili adekvatni trenutku u kojem smo mi studiju sačinili Očito vidjeli smo, vidjeli smo među što se dogodilo na tržištu mlijeka i e, kakva ograničenja e, postoje kad e, su u pitanju kvote i njihovo ukidanje. Znanstvenici, istraživači, stručnjaci će očito morati razmotriti i procijeniti situaciju u vezi sa šećerom, šećernom repom i vidjeti kako će ZPP izgledati nakon 2020. u sektoru proizvodnje šećera. Dakle, trenutno smo, e, trenutno moramo e, funkcionirati u okviru trenutne, trenutnog ZPP-a. E, i naravno da imamo trenutno neke instrumente za upravljanje rizicima i komisija e, ima na raspolaganju trenutno e, instrumente koje koji su mogući u, prema sadašnjem ZPP-u. Ako pogledate proizvođače e, izvan Europske unije, na primjer u Kanadi, možemo izvući neke pouke iz njihovog iskustva i učiti od njih i E, iako bi bilo relativno teško primijeniti njihova iskustva u našoj situaciji. Neki od tih e, instrumenata bili su predmet e, veliki kritika jer nisu bili baš jako učinkoviti, ali očito je da nam je potrebna izvjesna sigurnosna mreža, da tako kažem, za naše proizvođače u Europskoj uniji, osobito nakon 2020. jer situacija će se bitno promijeniti. Dakle, moramo odlučiti što želimo učiniti. Hoćemo, da li želimo davati potporu kako bi financijsku potporu neke vrste plaćanja kako bi e, osigurali zadovoljajuće prihode našim e, poljoprivrednicima ili ćemo koristiti druge instrumente. U svakom slučaju e, to je odluka koju treba donijeti i tek kada se to učini onda se može procjenjivati e, koje instrumente imamo na raspolaganju e, u svrhu upravljanja rizicima. To će naravno ovisiti o sektoru i o zemlji, članici. Dakle, sve to ovisi o tome koji predovjeti postoje za proizvodnju u pojedinim sektorima i pojedinim zemljama članicama. Što se tiče cijelo tog pitanja o vezanim plaćanjima, ovo što je pitao gospodin Des, dakle u nekim zemljama članicama postoje takva plaćanja, u drugima ne, dakle što je sada sa tržišnim natjecanjem između tih zemalja članica. E, očito zemlje članice su slobodne i mogu e, same odlučiti o načinu kako će potrošiti sredstva koja dobivaju u slučaju šećera očito te su zemlje, zemlje su članice donijele svoje odluke u skladu sa situacijom u tim zemljama članicama, dakle uvjetima za proizvodnju recimo šećerne repe koji postoje u tim zemljama. Um, sad moramo vidjeti e, kakva je perspektiva što se tiče e, tržišnog natjecanja, jer očito je da moramo imati tržno natjecanje na tržištu i onda moramo postupiti adekvatno tome. Hvala lijepa. Mislim da možemo sada zaključiti ovaj dio sastanka. Htio bih e, zahvaliti našim e, gostima, stručnjacima i možemo sada prijeći na saslušanje koje smo organizirali o budućnosti tržišta šećerom nakon ukidanja kvota 2017. E, tako da bih sada pozvao naše paneliste gospodina Blekvena, gospodina Segoviju, gospođu Minimaki i gospođu Žiro. Molim vas da e, zauzmete svoje mjesta ovdje za pultom. Još jednom bih e, zahvalio našim e, govornicima iz prethodne točke, e, iz prethodne runde e, rasprave. E, svaki govornik, svaki panelist će sada imati 10 minuta za svoje izlaganje. Prvi govornik Prvi govornik bit će gospodin Blekven. Gospodine Blekven, izvolite, imate riječ. Da li će ukidanje kvota evropskim proizvođačima pomoći ili odmoći? Hvala lijepa. Dame i gospodo, moje ime je Helmut Blekven, dolazim iz sjeverne Njemačke. ja sam uzgajivač šećerne repe iz sjeverne Njemačke i pokušat ću vam prenijeti mišljenje njemačkih e, poljoprivrednika. Po prvi put sam ovdje i doista e, sam pun dojmova i e, dojmilo mi se i zgrada i ova rasprava. Možete si zamisliti poljoprivrednik koji već 30 godina proizvodim pod režimom koji vlada u EU da sam i kritički, e, da i kritički razmišljamo o uvjetima koji postoje za našu proizvodnju, ali sam e, i otvoren što se tiče e, odluka e, koje će, o kojima će ovisiti naša budućnost. U svakom slučaju zahvaljujem na pozivu, čast mi je e, obratiti vam se. Da li će ukidanje kvota pomoći uzgajivačima ili će za njih to značiti negativne učinke, to se trenutno ne može e, odgovoriti. Kako će njemački proizvođači reagirati, to ćemo vidjeti tek za nekoliko godina. Po mom mišljenju je trenutno jasno da se to pitanje ne bi ni postavljalo da se kvote ne ukidaju. E, mi, mi smo bili mišljenja da bi trebalo produljiti e, trajanje e, ovih kvota, međutim odluka je donesena i morat ćemo joj se prilagoditi ali i vi morate preuzeti svoju odgovornost, svoj dio odgovornosti jer Europski parlament je e, su odgovoran za ono što će se sada dogoditi, osobito odbor Agri koji je odgovoran e, za to da na kraju ne završimo sa e, nedobrim rješenjem jer e, reforme se ne smiju provoditi na nekonzekventan način. E, mi smo sa jednim zdravom mješavinom skepse i optimizma okrenuti prema budućnosti. Ukidanje kvota u svakom slučaju znači za nas manje sigurnosti, E, i na primjer zbog ukidanja garantiranih cijena. Sad je glavno pitanje koje će cijene proizvođači šećera u budućnosti moći i htjeti plaćati. Pri tome će naravno biti od odlučujuće važnosti što će biti e, ekonomski moguće, ali bitno je i da e, te dvije strane i dalje mogu pregovarati međusobno na ravnoj nozi. Pritom naravno veliku ulogu igraju udruženja e, uzgajivača, e, dakle udruženja poljoprivrednika. Za nas, proizvođače e, šećerne repe, vrlo je važno da se zadrži uloga naših udruženja, osobito zato što će se i proizvođači šećera sigurno konsolidirati. Dakle, i Europski parlament mora stati u obranu dosadašnjeg pregovaračkog modela. E, između nas i proizvođača šećera. Naravno da ukidanje kvota stvara i nove šanse, na primjer e, otvara se mogućnost izvoza na e, tržišta van Europske unije. To naravno znači da naš budući uspjeh još više nego od sada E, do sada ovisi o našim e, odlukama e, što se mene tiče potrebna mi je politička sigurnost kako bih se odlučivao za investicije a za to ste vi nadležni međutim treće zemlje, vlade trećih zemalja nisu zainteresirane kao europski političari za liberalizaciju tržišta. Nasuprot tome mnogi e, itekako i štite svoje proizvođače i e, E, upotrebljavaju različite instrumente za zaštitu svog e, unutarnjeg tržišta. Mi ćemo međutim biti izloženi konkurenciji onih koji mogu nuditi svoje proizvode po vrlo niskim cijenama što bi nama moglo jako e, nanijeti velike štete. Kao prvo E, nama će vjerojatno biti vrlo teško, a možda i nemoguće e, izvoziti naše proizvode e, po rentabilnim cijenama, a naše tržište će se otvoriti za proizvode iz uvoza, što će pak imati loš utjecaj na cijene na našem tržištu. E, ja, mi tražimo da Europska komisija zatraži od e, Svjetske trgovinske organizacije da e, od onih zemalja koje imaju protekcionističke mjere da ih ukinu kao što na primjer Brazil traži to traži u vezi sa politikom Tajlanda na sektoru šećera. Dakle, Europska komisija do sada e, šutke tolerira protekcionističke mjere trećih zemalja. Sve dok treće zemlje imaju protekcionističke politike, mi tražimo od komisije da ne otvara europsko tržište u okviru e, raznih sporazuma o slobodnoj trgovini. Inače e, će biti potpuno neprihvatljivo, novo situacija će biti za nas potpuno neprihvatljiva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 trenutna zaštita protiv utjecaja izvana ne služi, sam, ne služi tome da se e, cijene e, u, e, unutar Europske unije drže na visokoj razini, nego služe jednostavno zaštiti proizvođača kako bi mogli uopće preživjeti. Međutim, unutar Europske unije također moramo imati pošteno tržišno natjecanje, a to nije slučaj jer zemlje članice od prošle godine mogu za uzgoj e, šećerne repe davati e, vezana plaćanja i deset država članica to za sada čini. E, meni je jasno odakle potječe politička volja da se to čini, međutim po mom mišljenju to je u suprotnosti sa temeljnom idejom jednog zajedničkog jedinstvenog e, europskog tržišta. E, iz sredstava Europske unije e, za sada se može plaćati 45 eura po toni šećera. To je dakle red veličina o kojem govorimo i ta sredstva ako, se, ako ih izgubimo se ne mogu nadoknaditi na nijedan drugan način. Premije međutim premije koje se isplaćuju sprečavaju strukturne reforme e, po mom mišljenju šećerna repa nije na popisu kultura koje, za koje bi se trebalo davati povezana plaćanja. E, mi očekujemo od komisije da osigura pošteno tržišno natjecanje E, unutar e, na tržištu Europske unije, e, a da protiv onih koji ga remete da uvede sankcije. osim toga smatramo da bi se malim proizvođačima koji žele napustiti proizvodnju šećerne repe trebala ponuditi jednokratna paušalna financijska kompenzacija kako bi im se pomoglo da prestanu sa proizvodnjom. Odbor Agri je prije dvije godine e, e, podupro inicijativu e, što je bilo ispravno, međutim ako želimo da ovaj sektor ostane konkurentan prema na globalnoj sceni i dalje će nam trebati vaša potpora. I za kraj, Europska komisija je svoje prijedloge za reforme e, povezala sa ciljem da se poveća konkurentnost za e, uzgajivače šećerne repe. Međutim, trenutno za to ne postoje preduvjeti ni u međunarodnoj trgovini, niti unutar Europske unije, gdje također postoje deficiti koje treba ukloniti. Europski parlament je odgovoran e, su odgovoran za to i pitanje da li će nakon 2017. postati uspješna proizvodnja E, šećerne repe u Europi e, ovisi o tome. Dakle, da zaključim, uspješna proizvodnja šećerne repe je moguće nakon ukidanja kvota, ali ako se zato stvore preduvjeti. A prvi je neslabljenje e, e, modela, pregovaračkog modela koji je do sada postojao između proizvođača šećerne repe i proizvođača šećera. Kao drugo, e, moraju, komisija se mora angažirati protiv protekcionističkih mjera koje uvode treće zemlje kako bi se ukinula nelojalna konkurencija kako bi naši proizvođači mogli biti konkurentni i kao treće unutar Europske unije se mora osigurati pošteno tržišno natjecanje odnosno jednaki uvjeti za sve. Dakle, mora, se osigurati iste uvjete za sve proizvođače. I na početku sam rekao da sam ja e, pozitivno raspoložen, a to je zato što sam od samog početka svog e, rada uvijek imao e, proizvodio u u uvjetima da smo svi imali iste uvjete, dakle u uvjetima poštenog tržišnog natjecanja. E, međutim, trenutno se E, to možda mijenja. E, ja imam iskustva sa drugim e, vrstama proizvoda. Svojedobno sam proizvodio pšenicu i na svu sreću sam imao dobre savjetnike koji su mi na vrijeme savjetovali da izađem iz proizvodnje pšenice i pređem na nešto drugo. Ako sada proizvođačima eh, dajete krive informacije eh, onda to nije fer jer eh, oni moraju na vrijeme donositi svoje odluke kako bi se mogli prilagoditi novim uvjetima. Hvala lijepa. Hvala vam. A sada bih zamolio gospodina se Ignacija Senovilju da on uzme riječ. Dobar dan svima. Ja dolazim iz jednog malog mjesta iz Španjolske, mjesto koje u kojem se proizvodi šećerna repa. I kao što je netko ovdje u rani spomenuo, riječ je o jednom od mjesta koje je platilo cijenu ono reforma od prije deseta godina. Od 2006. kad je provedena reforma, mi više nikada nismo proizvodili šećernu ropu za izvoz, zato što nam je uvijek falilo 20 e, do 30% za potrošnju, potražnju u našoj zemlji. A sada, pred ukidanjem kvota, e, stvarno smo jako zabrinuti zato što mislimo da svi napori koji smo uložili u proteklih 10 godina neće poslužiti ničemu. Ja bih u ovih desetak minuta koliko nam je dao predsjednik htio dati jedan brzi sažetak naše situacije kako bi svima bilo jasno. Mi imamo pet šećerana i pol tisuća poljoprivrednika, dakle uzgajivača šećerne repe. Oni proizvode e, dakle, između e, jesenske i proljetne berbe 36, na 36 tisuća hektara Uglavnom je riječ o vrlo malim e, poljoprivrednim gospodarstvima i u principu svaki proizvođač ima u prosjeku oko 5 hektara. E, no evo, oni uspjevaju preživljavati u zoni u kojoj nema jako puno e, proizvodnje i da nema navodnjavanja i šećerne repe E, brojne druge kulture ne bi bile profitabilne u ovom području. Od tih pet šećerana, četiri se nalaze u regiji Kastilja i Leon, koja ima gustoću naseljenosti od 27 stanovnika po e, kilometru kvadratnom. Vidite da je zapravo to vrlo rijetko naseljeno područje. E, jedna je tvornica tamo i zatvorena prije nekoliko godina, tako da um, situacija je u tom kraju vrlo komplicirana. Dakle, pet šećerana, te 36 tisuća hektara koliko obrađujemo, stvara se oko 8,5 do 9 trajnih radnih mjesta te od 32 do 35 tisuća nestalnih radnih mjesta. Dakle, govorimo o oko 40, 40 i nešto tisuća radnih mjesta koje stvaramo u regiji koja je, kao što sam eh, rekao, siromašna i depopulacija vrlo ozbiljan problem. Mi smo prije imali 12 eh, šećerana, sada ih imamo 5 u, uložili smo velike ulagačke napore i to proizvođači i šećerane. Dakle, svi zajedno, to želim istaknuti. Tamo funkcioniramo sa, među, e, dakle, sa međusektorskim sporazumima, dakle, između industrije i proizvođača i to već godinama. I upravo sada uh, ulažemo u navodnjavanje, Kad kažemo navodnjavanje, to ne znači da ćemo koristiti više vode, već e, modernizirali smo sustav kako bismo koristili manje vode. Recimo u ovom razdoblju moramo zalijevati e, šeđernu rupu, ali kroz novi sustav ćemo koristiti 40% manje vode nego do sada. Isto tako značajan napredak smo, to jest značajno smo poboljšali e, korištenje herbicida i insekticida E, manje dušika, to znači manje dušika u našim tlima. I u ovih nekoliko godina dakle smo sa 70 e, tona e, porasli na 110 tona po hektaru. Ja mislim da to znači da smo pravi lideri u Europi. E, stvarno nam je drago da je to tako i s obzirom na područje u kojem se ovo nalazi, nalazi zbog e, zaštite okoliša, zbog zaštite društva te zbog stvaranja novih e, radnih mjesta te naravno oživljavanja naših ovih napuštenih prostora. U ovom trenutku sa 36 tisuća hektara imamo oko 530 tisuća tona šećerne repe a kao što sam rekao područje je vrlo teško, klimatske okolnosti su vrlo teške i nama bi u Španjolskoj vrlo dobro došla ova vaša kiša koja svako malo pada, a pogotovo 13. srpnja. No u Španjolskoj nažalost toga nema, mm, kažem nažalost zbog šećerne repe, ali naravno ako hoćete ići na plažu to vam je odlično. E, dakle, e, napravili smo velika ulaganja u našu proizvodnju, a, a sve politike koje se donose na razini Europske unije uvijek se koncentriraju na zaštitu okoliša i to se meni, to, se nam u Španjolskoj sviđa. Ali pazite, ovih 35.000 tisuća e, hektara u, po, u punom ljetu sa klimom kako imamo u Španjolskoj, pazite, ti su hektari jedini zeleni sada u Španjolskoj. A za 15 dana na poljima više neće ostati ništa, zato što će se pobrati sve ostale kulture, a ostat će samo šećerna rupa, repa. E, eto, time vam želim reći koliko pažnje posvećujemo e, okolišu time što zadržavamo proizvodnju šećerne repe. Budućnost. U sve ove napore mm, ne polažemo velike nade u budućnost. Kvote će se ukinuti za nekoliko mjeseci. Ja sam rekao, mi smo i mnogo toga napravili, no još uvijek nam ostaje mnogo posla, pogotovo u južnim krajevima. No, valja podsjetiti da analize koje je radila Europska komisija do, sada nisu potvrđene, a sadašnja situacija s cijenom u Europskoj uniji koja je pod velikom napetostima i koja ako ostane ovakva kakva je, dovest će do opasnosti opasnosti 80% usjeva u Europi. I tu sad ne govorim e, samo o Pirinejskom poluotoku, već i o ostatku Europe, jer mislim da po sadašnjim cijenama neće se moći nastaviti s proizvodnjom šećera. Stoga smatram da u budućnosti da bismo trebali osnažiti e, profesionalnost te međusektorske e, sporazume između prerađivača i proizvođača i osigurati budućnost ovoj kulturi. Europska unija ne može dozvoliti da ova kultura nestane. Zato što u tom slučaju e, bismo imali gotovo monopol e, žitarica. Stoga se moramo svi borati kako bi šećerna repa i dalje se proizvodila u Europi. Europski model proizvodnje je jedan od najzahtevnijih modela. Mi već sada vodimo raspravu o određenim aspektima od proizvođača se doista mnogo troži, traži, a u ostalim dijelovima svijeta postoje snažni programi potpore za proizvodnju šećera. A dok je to tako u trećim zemljama, izgleda da je Europska unija zaboravila na taj sektor. No, želimo osigurati da se barem Evropska unija može sama opskrbljivati svojim šećerom. Kao što, je kao što sam rekao, u Španjolskoj proizvodimo oko 130-140 tisuća tona a konzumiramo više od jednog milijuna tona šećera u zemlji. To znači da proizvodimo, tek oko 40% onoga što stvarno potrošimo. I to sam htio istaknuti zato što kada se provodila reforma učinila, činila se zato što neke zemlje više nisu trebale šećer, ali nekima je on i dalje trebao. Ovo je sektor koji pred krizom mm, može oslabiti, ali možda i oporaviti se za koju godinu. Mi kažemo da imamo iskustvo da kada se e, tvornica zatvori, e, da to je gotovo. To nije sektor koji će preživjeti nekoliko teških godina i nakon toga se oporaviti. Ne. Iskustvo koje imamo pokazuje da tamo gdje se zatvorila tvornica ili šećerana, da su sve okolne prateće industrije i aktivnosti propale i da se tu više nije bilo oporavka. Sektor proizvodnje šećerne repe ima ogromnu socijalnu važnost za e, na tisuće i tisuće mladih, bar je tako u Španjolskoj, a vjerojatno isto vrijedi za e, e, ostale zemlje Europe imamo dakle više od tisuća uzgajivača šećerne repe i ja mislim da je među njima ogroman postotak e, mladih. I na kraju isplativost brojnih e, gospodarstava e, bez šećerne repe ta gospodarstva ne bi imala budućnost. Svi znate koliko imamo niske prinose žitarica. Da nemamo šećernu e, repu, ja sam siguran da bi ta e, gospodarstva, i to su uglavnom malo obiteljska gospodarstva, bila prisiljena zatvoriti. A ta gospodarstva ipak stvaraju nekako gospodarstvo u područjima koje imaju ozbiljna problema sa depopulacijom. Već sam vam ranije spomenuo, tamo živi oko 27 stanovnika po kilometru kvadratnom. A ta su gospodarstva uspjela e, pokrenuti aktivnost koja je održiva i koja je u skladu sa zaštitom okoliša. Stoga proizvođači šećerne repe u Španjolskoj mi ćemo i dalje insistirati na šećernoj repi, ali od Europske unije tražimo da se odluči za tu kulturu, da pruži podršku. Ta je kultura ključna e, sa svih aspekata, i gospodarskog, i socijalnog, i e, okolišnog. Hvala vam. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Peka Miljamaki. On je predsjednik odbora za šećernu repu MTK iz e, Finske. Izvolite. Hvala vam. Najprije sam mislio govoriti e, na engleskom, ali budući da imamo prevođenje, dobit ćete prijevod e, sa mojeg finskog. Ja sam mm, poljoprivrednik, star sam 56 godina i zarađujem uzgajanjem različitih biljaka. Šećerna repa je jedna od mojih kultura. Mi imamo samo jednu šećeranu u Finskoj u mjestu koje se zove Sakula. i oni proizvode e, polovicu šećera koja Finska, e, kojeg Finska troši. E, imao sam vrlo korisne razgovore i sviđaju mi se pitanja zastupnika, bilo su to stvarno vrlo stručna pitanja. A jedno od tih pitanja bilo je sljedeće. Zašto je šećerna repa tako bitna? Ispričat ću vam priču o svojoj punici. E, dakle, moja punica i zapravo moja supruga dolaze, živjele su u gradu. Moja je supruga bila posljednje dijete u obitelji. Nije doživjela rat i a ona, njezina majka je i e, ona me jednoga dana uzela za ruku i rekla molim te spasi proizvodnju šećerne repe u Finskoj. Zato vidite ovu oznaku koju nosim na sakovu. Riječ je o organizaciji za narodnu obranu i prije nekoliko godina smo se smijali ideji da će netko napasti Krimski poluotok, ali eto, vrijeme šali i je gotovo. No, evo, sada se nalazimo u vrlo sličnoj situaciji. 2015. E, smo se morali zapitati što ćemo sa hranom. I prvo pitanje je bilo kako zadržati proizvodnju i opskrbu šećerom. Htio bih eh, vam zahvaliti što ste me pozvali da eh, govorim danas pred vama. U posljednjih nekoliko godina sam dosta putovao, eh, sudjelovao na razno raznim osposobljavanjima i prije tri godine sam postao predstavnik organizacije koju predstavljam, organizacije proizvođača. Pripremni rad je, je tražio jako puno proučavanja povijesti. Stoga sam vidio koliko je važna proizvodnja šećera od šećerne repe. Ovdje govorimo o ogromnim prometima, kvotama, no najvažnija karika u ovom lancu je proizvođač. A proizvođač je ključan zato što je, kao što sam rekao, ključna karika kako bi šećer došao do e, potrošača. I to je ključni element. Dobro, pa što se promijenilo kroz godine? Krenimo od početka. Kada ja pošaljem šećernu repu u šećeranu, tamo se proizvodi e, šećer. I to je vrlo jednostavno. Šećerna repa, šećera, šećerana, e, šećer, to je lanac. Ovdje jako puno govorimo o šećeru. No, šećerna repa izgleda da nema tržište. Kako je tržište šećerne repe? Jedna od najvećih šećerana u Europi kupuje ogromne količine šećerne repe i proizvodi šećer. Ali kako ćemo povezati šećer sa proizvodnjom šećerne repe? Tu postoji jedan ključan element, a to su kolektivni ugovori unutar sektora. A šećerna repa je ključna zato što to je ono što povezuje proizvodnju e, šećera i osigurava dohodak proizvođačima, to jest uzgajivačima. Odnedavno je ta ravnoteža potpuno narušena. Ranije smo imali osnovnu cijenu 26 do 29, tu je negdje to je bila negdje ta razina. Ta je cijena, zapravo ja sam o toj cijeni razgovarao sa predstavnicima uzgajivača e, šećerne repe. I da se izrazim nogometnim riječnikom. A sada moramo jako puno pregovarati da vidimo hoćemo li uspjeti doći do finala. Ali prije je ta cijena bila zajamčena. Postoji jedna velika tvrtka sa 12.000 hektara, 8.000 radnika, to u Finskoj. I kada je se krenulo sa rastom interventne cijene brojnih ostalih e, poljoprivrednih proizvoda, za nas, za nas proizvođače šećerne repe, E, imali smo e, sigurnosni sustav koji nam je omogućavao da ostanemo vrlo blizu tržišnim cijenama. Dakle, imali smo jednu sigurnosnu mrežu. Sada e, se ta sigurnosna mreža, to jest ona polako nestaje. Danas je gospođa May premijerka Ujedinjene kraljevine. I to je vrlo interesantno zato što u tekstu se govori o may i o shall, o engleskim riječima. E, I sad se već govori o tome may će pregovarati, a ne da bi mogla pregovarati. Vrlo interesantno da se te riječice podudaraju sa prezimenom gospođe premijerke. Ali eto, upravo o tome mnogo toga ovisi. O tome ovise radna mjesta moramo pregovarati i smatram da nema smisla sada raditi eksperimente da vidimo što će se dogoditi kada maknemo sigurnosnu mrežu. Zato što ako se makne ta sigurnosna mreža, onda će mali nestati, a snažni su ti koji će ostati i ići dalje. Tekst govori o delegiranim aktima i ovdje bih zahvalio ovom odboru u parlamentu, zato što znam da ste se strašno potrudili da nas e, zaštitite. A pitanje za komisiju. Pa no što vi mislite? Zašto e, nam želite nametnuti ovakve uvjete? Ne čudi me da se često spominje i mljekarski sektor, zato što je to bila katastrofa. A sada će se isto dogoditi i sa šećerom. Ja mislim da ovdje treba postaviti stvarno jako puno pitanja. ja ću morati u ime Finske uh, uoči 2017. pregovarati o tim cijenama i moramo reći istinu. Nije uopće rečeno da ću dospjeti do finala ovog prvenstva. Kad govorimo o finalu, mislim da dakle e, posljednji mjesec u 2016. u kojem se prodaje e, šećer tada moramo postići da se e, način života i standard života nastavi šećer i da dakle, osiguramo onu ravnotežu koju sam spomenuo na početku. Dakle, šećerna repa, šećerana, potrošač. Kao što sam rekao, ta ravnoteža nije zajamčena i stoga u engleskom tekstu moramo e, koristiti shall, dakle razgovarat će se o tome, pregovarat će se o tome, a ne may. Dakle, moramo definirati e, dobre i sigurne uvjete za sve. Osnovna cijena, koja sada više nije zajamčena, mora biti i prijedlog cijene šećera, to je e, šećerne repe. Moramo voditi računa o podjeli cijene, dakle koliko ide šećerani, a koliko, koji dio cijene ide uzgojivaču šećerne repe. Jer šećerna repa se ne koristi samo za proizvodnju šećera, već za proizvodnju bioetanola te za proizvodnju pulpe od šećerne repe koja može poslužiti kao stočna hrana. Stoga treba osigurati e, dostatne e, mjere za naknadu. I na kraju, što se događa sa prihodima poljoprivrednika? S jedne strane imamo proizvođače koji, to jest uzgajivače koji imaju vlastito postrojenje za preradu. Njima bismo mogli ponuditi jednu osnovnu cijenu i onda na kraju godine bi se moglo definirati koji dio te cijene ide uzgajivaču. No imamo i uzgajivače koji nisu vlasnici takvih e, postrojenja za preradu. E, njih treba, oni moraju moći planirati u roku od dvije godine. I oni bi se mogli naći u vrlo nesigurnoj situaciji na kraju. I na kraju ću se još osvrnuti na pitanja koja ste vi postavili. Kada ste pitali koja će biti isplativost ovih proizvoda. Meni se čini da Evropska unija vrlo često ne upravlja ciklusima, već da se tek e, vuče za njima. Evo, recimo sada kada vidimo da nestaje nafte, sad smo počeli E, razvijati obnovljive izvore energije. Na primjer, iskoristit ćemo pulpu šećerne repe i ostale proizvode koji se koriste u proizvodnji energenata, sve to može biti jedna nova mogućnost. Isto vrijedi i za korištenje e, plastike, to također može biti jedan energetski izvor. I na taj način bismo mogli stvoriti jedan novi ciklus, zato što u Tihom oceanu imamo površinu veličine e, Belgije koja je pokrivena plastičnim bocama. Mislim da bismo trebali iskoristiti tu priliku i e, tu plastiku iskoristiti za proizvodnju energetike. U Finskoj se jako puno istražuje mogućnost proizvodnje energije iz šećerne repe. Šećerna repa je u Europi vrlo važna i ne, bi se trebala koristiti isključivo za proizvodnju šećera. Hvala. To su, te stvari su uvijek vrlo zanimljive. I sada bih htjela htio e, predati riječ gospođi Žirol, koja je predsjednica Europske udruge šećerana. Izvolite. Ladies and gentlemen, thank you very much. Dame i gospodo, hvala što ste pozvali predstavnika ESRE da vam se danas obrati. Kao što možete vidjeti na karti, ovakva je bila situacija 2011. godine. E, to su šećerane koje proizvode šećer i šećerne trske. Proizvođači su tu u Italiji, Bugarskoj, Rumunskoj i Ujedinjenoj kraljevini. Nedavno su zatvorene šećerane u Francuskoj i Bugarskoj. Prije nego što nastavim s pre prezentacijom, samo sam htjela kratko e, skrenuti pozornost na studiju koja je malo prije predstavljena. Htjela bih reći da e, proizvođači šećera i šećerne trske uopće nisu u studiji predstavljeni. To mi se čini malo zabrinjavajuće, jer velik dio e, zapravo e, dobave, odnosno opskrbe šećerom, proizlazi izlazi upravo iz e, šećera koji se proizvodi iz šećerne trske, a na njega otpada, odnosno šećernu trsku otpada 20% proizvodnje. Ali sada ću prijeći na prezentaciju. Htjela bih kratko objasniti ulogu šećerana koje, obra, koje rafiniraju šećernu trsku e, na europskom tržištu. Oni nude izbor potrošačima, oni e, jamče konkurenciju e, na vrlo koncentriranom europskom tržištu šećera, isto tako doprinose sigurnosti hrane, isto tako oni su ključni za ostvarenje razvojne politike putem uvoza šećerne trske, te isto tako e, omogućuju vezu između europskog i globalnog e, tržišta šećera i na kraju treba reći da otvaraju e, na tisuće radnih mjesta u industriji širom Europske unije. Na ovom slajdu sam samo htjela pokazati koliko je jako koncentrirano europsko tržište šećera. Studija o kojoj sam malo prije govorila također navodi, e, odnosno naglašava tu činjenicu. Deset tvrtki proizvodi e, više od 80% šećera. U tom kontekstu e, šećerane koje obrađuju šećernu trsku jako su bitne dakle za konkurenciju. I taj sektor je doista jako praćeni i primijetili smo u Njemačkoj nedavno velike probleme s tržišnim naticanjem. Sada bih htjela prijeći na ono što nazivamo vrlo nepoštenim rezultatom reforme ZPP-a. Zašto je do toga došlo? Zato što od 2017. godine e, sektori e, šećerne trske i izoklukoze moći će e, proizvoditi neograničene količine šećera. E, proizvođači šećera iz e, šećerne trske imat će ograničenja. Dakle, liberalizacija tržišta je zapravo samo djelomična liberalizacija, budući da će europsko tržište šećera i dalje biti zaštićeno visokim carinama. I stoga će rafinerije, odnosno šećerane, e, šećerne trske, jako i dalje plaćati jako visoke cijene za sirovinu ukratko bih htjela objasniti porijeklo e, europskog uveza sirovog šećera i šećerne trske. Kao što vidite, većina tog šećera dolazi iz zemalja e, ACP-a i LDC-a, to je označeno e, plavom bojom. Zemlje VTO-a na njih otpada tek 25% opskrbe sirovinama. od 2012. godine šećer je isto tako dio slob, e, ugovora o slobodnoj trgovini o kojima se pregovara. Međutim, e, htjela bih reći da zapravo nije e, dopušten uvoz šećera ovog podrije, porijekla. znači osim e, proizvoda preferencijalnog podrijetla nije dopušten e, drugi uvoz iz drugih e, lokacija u iznosu većem od 320 milijuna. Britansko ministarstvo poljoprivrede nam je dalo ove podatke. Znači, nakon ukidanja kvota dovešće do pada cijena i time će vjerojatno doći do smanjenja, značajnog smanjenja uvoza sirovog šećera. I samim time e, za e, europske šećerane ostaće manje prostora, a to će biti e, posebno očito odmah nakon ukidanja kvota, znači na, početkom 2017. godine. Očekuje se da će to imati negativan učinak na industriju šećera u ACP i LDC zemalja koje tradicionalno opskrbljuju e, Europsku uniju e, i pritom ne moraju plaćati carine. Moram vas podsjetiti da e, da, da količine CXL E, na njih otpada jako velik e, dio uvoza i prema studiji nakon ukidanja kvota e, uvoz će pasti na 1,8 milijuna tona. Prema studiji samo bezcarinski uvoz će se odvijati a uvozi CXL uvoz, e, na to, tu će se plaćati e, carina od 98 eura po toni. E, LMC International je proveo studiju koja je pokazala da takva vrsta uvoza neće biti ekonomski održiva nakon ukidanja kvota. To je nešto što je možda teško vidjeti na ovom slajdu, ali imate E, krivulju koja pokazuje e, uvoz i imate e, ravnu crtu preko toga i zbog carina uvoz neće biti održiv i samim time će šećerane ostati bez 20% svoje opskrbe. Šećerane ne traže neograničene cijene. Mi tražimo dodatni pristup sirovom šećeru putem sporazuma o slobodnoj trgovini i uvoz će se odvijati samo ako ekonomski uvjeti budu e, prihvatljivi. E, proizvođači šećera će se moći e, natjecati s proizvođačima iz koji proizvode šećer i šećerne repe samo ako cijene budu konkurentne. Na ovoj tablici možete vidjeti da već postoje neki sporazumi o slobodnoj trgovini koji su nedavno potpisani, uključujući i e, e, male količine šećera i bijelog i sirovog šećera, ali mi želimo da se taj popis poveća u budućim e, ugovorima. I da sažmem, Šećerane koje proizvode šećer iz šećerne trske traže dvije stvar, stvari. Prvo da se ukine carina na eh, opskrbu i eh, da se isto tako pozabavimo i ovim aspektima koje se odnose na sirovi šećer. Hvala. Hvala vam. Sada otvaram raspravu i Dajem riječ prvo gospodinu Takuli. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih zahvaliti govornicima na jako dobrom e, predstavljanju teme. E, nije na nama da držimo prezentacije i i trebamo na kontrolirani način ukinuti kvote. Vidjeli smo što se dogodilo ukidanjem mliječnih kvota. To je dovelo do viška proizvodnje i proizvođači su se našli u problemima. Komisija bi trebala osmisliti prijedloge za europsko zakonodavstvo vezano uz prehrambeni lanac. Kad je riječ o šećeru, čini se da su proizvođači sve slabiji i to je ozbiljan problem. Sustav kvota je osigurao bolje pregovaračku poziciju. E, molio bih stručnjake da odgovore na pitanje kako na, najbolji način osigurati da proizvođači imaju e, najbolju moguću pregovaračku poziciju u pogledu e, cijene. Ja mislim da bi bilo najbolje da se zajamči minimalna cijena. Što vi o tome mislite? Muchas gracias, señor presidente. Hvala vam. Hvala našim panelistima, hvala proizvođačima šećerne repe iz raznih zemalja. Jedan od njih dolazi iz Španjolske i vrlo je dobro objasnio situaciju u Španjolskoj i krizu kroz koju smo već prošli, te veliku restrukturaciju koju smo odradili u mojoj zemlji. Ja bih istaknula da ono što je sada pred nama bi trebao biti kao podsjetnik na ono što se dogodilo prije nekoliko godina kada smo ukinuli kvote za mlijeka, za mlijeko. I imali smo jako puno rasprava o kvotama tada, a sada ih imamo opet. E, mnogo smo razgovarali i o sigurnosnim mrežama za sektor koji se bojim da će nestati. Donijela se odluka koja se malo po malo prenosila na sve sektore i svi su gotovo sada izgubili tu sigurnosnu mrežu. Kako ćemo zajamčiti tu cijenu? O tome se govori. To je problem evropske poljoprivrede sada. Zajamčiti pravednu cijenu kako bi poljoprivrednik ili uzgajivač stoke mogao nastaviti živjeti u Europi i o tome moramo ozbiljno razmisliti. To ovdje i radimo, o tome jako puno razgovaramo i vjerojatno nema jednostavnog rješenja za ovu situaciju. Ne znam je li moguće zadržati kvote. Vjerojatno ne. Ako se izgubi ta e, sigurnosna mreža, bit će problema. No kako možemo našim poljoprivrednicima zajamčiti dohodak? To je tema o kojoj moramo razgovarati. I unatoč tome što imamo zajedničku poljoprivrednu politiku u kojoj imamo posebne pomoći, još uvijek ne možemo zajamčiti te poslove i gubimo poljoprivrednike. Kao što je rekao gospodin Senovilja, ako ode poljoprivrednik, odlaze čitave obitelji i nestaju čitava sela. I ljudi odlaze sa ruralnih područja. Problem o kojem vi govorite je e, globalni problem. Ja ne znam možemo li mi u ovom odboru nešto, nekakvu odluku donijeti. Mi jesmo suzakonodavac. No, koje mjere donijeti, a ne samo govoriti o tome, zato što problemi o kojima vi govorite su problemi poljoprivrede i problemi života od poljoprivrede u Europi. To je problem kojeg imamo i na koji se svode sve rasprave. Bilo mi je jako zanimljivo slušati vaše izlaganja zato što su sva prepuna stvarnosti ne znam imate li neko konkretno pitanje koje bi ovaj odbor mogao probati riješiti. Ako imate, slobodno ga postavite. Ali ovo je stvarno problem. Nijedan, nijedna od mjera koje su usvojili povjerenik i komisija u mliječnom paketu nisu donijeli koristi. Stoga nemojmo davati lijekove bolestima za koje znamo da se ne mogu jednostavno izliječiti. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti panelistima na njihovim prezentacijama. E, želim e, gospodinu iz Finske, ne znam izgovoriti njegovo ime, e, nešto reći, govorili ste o garantiranoj cijeni. U zbog liberalizacije na tržištu mlijeka e, svakodnevno gubimo e, svakodnevno smo na gubitku mi proizvođači i nismo uspjeli tu e, situaciju dovesti u red cijena je u konstantnom padu i ako se to dogodi i sa šećernom repom vi ćete biti u istoj situaciji kao proizvođači mlijeka i zato podržavam vaš prijedlog da se uvede garantirana minimalna cijena. E, što se tiče e, izlaganja gospođe Žirol, ako sam vas dobro shvatila, rekli ste da će se cijena, e, da će se uvoz sirovog šećera smanjiti za 25%. E, međutim, što će onda biti sa zemljama koje izvoze tu sirovinu koju vi prerađujete? Dakle, neke zemlje su se specijalizirale za proizvodnju šećerne trske. Što će se dogoditi u tim zemljama sa e, poljoprivrednicima, sa proizvođačima? Da li su oni uopće pripremljeni za ove izmjene e, zbog mjera koje će sada uvesti Evropska unija? Dakle, moje pitanje komisiji da li tu uopće itko vodi računa o, e, i da li neko prati koje će učinke e, izmjene koje e, se uvode u Europskoj uniji imati na te zemlje koje su zapravo se specijalizirale za proizvodnju šećerne trske. Hvala predsjedniče, hvala i našim izlagateljima. Ja bih se osvrnuo na studiju koju ste nam predstavili danas i u kojoj stoji da je e, sektor šećera ključan i da bi zajednička poljoprivredna politika trebala zadržati proizvodnju šećera. Ja se u potpunosti slažem sa svim zaključcima. I sada ću se osvrnuti na ultraperiferne regije koje uvijek imaju posebne poteškoće. A dovedene su u nezavidan položaj zbog toga što je Europska unija potpisala e, trgovinske sporazume sa trećim zemljama. E, evo, netko od vas, ja mislim da spomenuo, molim Evropsku uniju da se više ne drži tih sporazuma. I ako se ne pruži financijska pomoć, njihova će proizvodnja nestati. No ja bih se osvrnuo na još jednu posljedicu koja je možda vrlo posebna. I ne znam hoće li mi izvjestitelji, to jest naši izlagači današnji to moći objasniti. A to je sljedeće. Recimo na Kanarskom otočju se dakle, proizvodi šećer izvan kvota koji se onda prode po nižoj cijeni. I suprotno onome što se događa s ostalim proizvodima, taj dakle, šećer ostaje izvan kvota. Sada kvote nestaju. I naravno da se javila potpuna nesigurnost što će se dogoditi ako se zadrži proizvodnja šećera u tim regijama i to proizvodnja šećera prema niskim cijenama, a to je šećer koji je iz Europske unije. I ta je ravnoteža potpuno narušena sada. Situacija bi se mogla riješiti kroz pomoć uvoznicima. No to je situacija vrlo komplicirana koja ostaje u, visiti u zraku i stvara velike zabrinutosti e, onima koji se time bave na Kanarskom otoku. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. E, kao prvo e, želim ustanoviti e, da u prošlom sazivu Europski parlament nije se bavio temom šećera, onda se ne bismo sada bavili temom ukidanja kvota jer bi već tada bile ukinute kvote i to ukidanje bilo je predviđeno za 2019. ali vijeće je odlučilo da se to dogodi već 2017. Moje pitanje kako u budućnosti se možemo štititi? Bio sam često u Brazilu i često sam e, letio iz Brazil je u Sao Paulo i vidio sam iz zrakoplova da e, velika, velike površine počećenom trskom gore za mene je to bilo šokantno. Možete e, zamisliti što se događa sa životinjama kada, vele, kada e, tako velike površine lete. To ne može biti u redu. Dakle, moje pitanje je kako možemo osigurati E, zaštitu od e, od zaštitu za naše proizvođače, ali i za proizvođače u drugim zemljama. U drugim e, ako u drugim zemljama postoje plaćanja po hektaru, onda moram reći onda to smijemo i mi u Njemačkoj. Dakle, ako u drugim zemljama Europske unije postoje vezana plaćena i u ovom sektoru, onda ćemo ih i mi smjeti uvesti u Njemačkoj. Dakle, što bismo trebali učiniti kako bi proizvodnja šećera u Europi i u budućnosti ostala donekle barem sigurna? Hvala. Prije nego što se Ujedinjeno kraljevstvo e, pridružilo Europskoj uniji ili kako se već tada zajednica zvala, Većina šećera došla je iz afričkih i pacifičkih zemalja, bivših britanskih e, kolonija. I e, sve to e, rješavala jedna kompanija. Tako da smo se mi navikli na šećer iz šećerne trske. Tako da nas nije iznenadilo da je tijekom referenduma o Brexitu ta kompanija, Tech Nile, E, imala puno toga za reći. Oni nisu bili zadovoljni Unijom i htjeli su da je napustimo. Oni su rekli da Europska unija stalno daje prednost šećeru iz šećerne repe u odnosu na šećer i šećerne trske. Pa me zanima, slaže li se s time gospođa Žirol, te kakav je stav drugih u Europskoj uniji, iz drugih država članica u odnosu na stav Europske unije. Također me zanima stav španjolskog proizvođača. Rekli ste da dobivate prinos od 70 do 100 tona po hektaru, a istovremeno e, gunđate. Kažete da morate uvoziti šećer, da zatvarate pogone. Od kuda uvozite šećer? tko to ima bolji prinos od vas, a vi imate ovakav prinos. Jedini, jedino objašnjenje je da su troškovi navodnjavanja kod vas jako visoki, što znači da vam je trošak proizvodnje vesik, visok. Gospodin Rope. Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih zahvaliti svim stručnjacima i poljoprivrednicima koji su E, održali svoje izlaganja. Bilo je zanimljivo slušati ih jer su govorili o praktičnim stvarima te predlagali praktične mjere. Bilo bi doista šteta kada bismo ponavljali greške koje smo činili u prošlosti. Već 2014. godine razgovarali smo sa stručnjacima o ukidanju kvota u sektoru mlijeka. U to vrijeme zanimala nas je situacija u budućnosti. Sada vidimo da su sva obećanja na neki način zaboravljena i sada, nakon ovakvog stanja u mliječnom sektoru, razgovaramo o tržištu šećera. Nećemo li se suočiti s istom situacijom? Jer nijedan sektor danas nema budućnost u budućnost uopće? Nećemo li se suočiti s istim problemima kad govorimo o sektoru šećera? Stoga mislim da bismo trebali tražiti od komisije da promisli o uredbi, odnosno o regulaciji e, ponude i potražnje, ne samo u sektoru mlijeka, već i šećera. Jutro smo razgovarali e, s s, s predstavnicom vijeća, odnosno predsjedništva za poljoprivredu i ono što se odnosi na sektor mlijeka jednako se tako može primijeniti na sektor šećera. Tu je i treći aspekt plaćanja koja e, dobivaju različite države članice su različitih iznosa, pa kako onda možemo govoriti o jednakom e, tržišnom natjecanju, jednakoj tržišnoj poziciji kad postoje tolike razlike, treba ih smanjiti. Gospodin Jar ima jednu minutu. Gut, dann, dann nur U redu, onda ću biti vrlo kratak. E, Zanima me što misle naši panelisti e, o tome da bismo našim poljoprivrednicima možda trebali ponuditi neke alternative. Imamo jedan fond za, restrukturiranje koji je u EU koji je navodno dosta dobro popunjen novcem i možda bismo iz tog fonda trebali e, upotrijebiti upotrebiti novac da bismo poljoprivrednim proizvođačima ponudili druge alternative kako bi jednostavno u budućnosti osigurali prihode za svoje obitelji. Dakle, što, što mislite o tome da se sredstva iz Fonda za restrukturiranje upotrebe u te svrhe? Hvala lijepa. Gospodin Bogović, imate jednu minutu. Hvala lijepa. Zahvaljujem vam što ste sa nama podijelili svoja iskustva. To su iskustva iz dugogodišnje prakse i za to vam želim zahvaliti. Sada kada povezujemo ovo, ove probleme sa problemima koji su nastali u sektoru mljekarstva, moramo reći da su to dva vrlo važna sektora. U sektoru e, govedarstva također poljoprivredni, e, poljoprivredna gospodarstva su u problemima i propadaju. E, predstavnik iz Španjolske je govorio o značaju uzgoja šećerne repe i o važnosti tog uzgoja i rekao je da je postiže prinose od 100 tona po hektoru što je rentabilna proizvodnja. Međutim, e, e, kad se uzgajaju žitarice onda su prinosi daleko niži i to više onda nije e, rentabilno. U Sloveniji smo svojedobno imali plodored koje, koji je bio, činio da je proizvodnja bila rentabilna, međutim sada je to dovedeno u pitanje. Imam dakle jedno pitanje. Šećerna repa kao kultura, da li bi to bilo polazište, odnosno da li bismo uzgoj šećerne repe mogli produljiti i da li bismo time mogli poboljšati konkurentnost evropskih proizvođača, odnosno evropskih uzgajivača. Hvala. Nažalost, kasno smo to shvatili, ali liberalizacija ne rješava probleme. Nije riješila probleme u mljekarskom sektoru, nije rješila probleme niti financijskog sektora, zato što trošimo više, a problemi ostaju. No, ono što želim reći, a najprije želim zahvaliti našim stručnjacima koji su nam predstavili vrlo težak, vrlo tešku situaciju, ali vrlo realnu. Moja zemlja skupo platila reformu šećera. Mi smo pali na, minus na manje od 20% samo opskrbe, a imali smo više od 80%. Stoga e, teško je mm, spasiti tu situaciju, baš kao što je rekla kolegica Aguilera. Ja ne znam kako bismo mi kao odbor, kao Europski parlament mogli pomoći u rješavanju ove vrlo teške situacije. No ono što sam htio reći, kad govorimo o, o pomoći povezanoj sa usjevima, moramo paziti da to ne gledamo samo iz perspektive narušavanja tržišnog natjecanja. U nekim slučajevima taj oblik pomoći uh, e, jedan je način da zadržimo minimum unutarnje proizvodnje. Stoga pazite, treba na to pripaziti. Hvala. Želim zahvaliti gospodinu Senovilji što je vrlo pažljivo, e, vrlo detaljno iznio situaciju kakva stvarno jest. Proveli smo reformu 2006. E, le, e, Latvija, Poljska još jedna zemlja, ne sjećam se koja, proveli smo tu reformu, tri zemlje su bile znači protiv i na kraju smo došli do situacije u kojoj neke zemlje, poput Portugala i Španjolske, su platile račun e, za sve ostale zemlje članice Europske unije i na kraju i Italija. I na kraju nas je to dovelo do situacije u kojoj industrija i proizvođači u Španjolskoj se nalaze u vrlo osjetljivoj situaciji. Taj je oblik pomoći odobren tada, a oblik pomoći koji imamo danas u Španjolskoj i koje neki od zastupnika dovode danas u pitanje E, dolaze upravo iz te reforme koja je toliko naštetila Španjolskoj i Portugalu. Stoga, recite nam nešto o tome. Molim vas, objasnite. Jer u nekim zemljama članicama u središnjoj Europi Mm, proizvođači šećera se nalaze u privilegiranom e, položaju, dok su Španjolska i Portugal u doista vrlo teškoj situaciji. Jeśli možda prosić naše ekspertu maksimum po dvije minute. Možda da zamolim naše stručnjake da odgovore, ali molim vas da ne govorite više od dvije minute svaki. U redu. U redu, dva minuta. E, E, dama je pitala kako se može ispregovarati poštena cijena. Ja imam e, prijedlog u vezi s tim da vi, odbor Agri, e, tu se izborite za više nadležnost, za više utjecaja. Ako dopustimo da se ovaj Dakle, imamo jedan sustav koji je do sad funkcionirao što se tiče pregovora o cijenama i nemojmo ga sada uništiti, moramo ga zadržati ja ne mogu objasniti svom susjedu koji nije poljoprivrednik zašto ja svaki dan dobivam, e, zašto ja dobivam novce od Europske unije, a on ne. E, mislim da e, se politika tu tre, da e, političke odluke trebaju voditi računa o tim aspektima. E, ja sam svojedobno doveo e, dobio novac i sagradio e, infrastrukturu za proizvodnju bio, bio plina i time sam time imam sad jednu alternativu za poljoprivrednu proizvodnju i mislim da je to važno i dobro da poljoprivredni proizvođači imaju alternativu evo toliko od mene Evo ja ću nastojati biti kratak. Mi smo 2006. vidjeli da ćemo ostati bez naše kulture, bez usjeva, sa svim troškovima, sa proizvodnjom i sa tom brutalnom reformom za Španjolsku vidjeli smo da neće ostati od toga ništa, kao što se recimo dogodilo u Portugalu. I onda smo u Španjolskoj odlučili, dakle kada se jave takve hitne potrebe, velike potrebe, na kraju smo ipak pokušali raditi svi zajedno, industrija, eh, jedna zadruga, sa eh, organizacijama poljoprivrednika, napravili smo velike eh, dogovore. imali smo jedan, jedno zajedničko tijelo E, koje smo sami financirali. Tu je radilo 25 stručnjaka i oni su radili stvarno na svemu. E, dakle, sjetva berbe sa e, rotacijom od pet godina. To je recimo obavezno. Zatim, jako je važno saditi grahorice godinu dana prije nego što se sadi e, repa i onda ih zakopati. Eto, vjerojatno da nismo imali te potrebe, toga se ne bismo bili sjetili. Zatim, e, unaprijedili smo navodnjavanje. Stvarno smo znatno unaprijedili taj sustav. I danas zalijevamo sa 50% vode koju smo imali ranije. I uglavnom navodnjavamo po noći kako ne bi došlo do nedostatka vode po danu. A znate koliko je važno zalijevati, e, koliko je, kolika je razlika zalijevati po danu ili po noći, posebno u našoj zemlji i na, u našim temperaturnim uvjetima. Zatim e, napravili smo jako velika ulaganja. E, ja sam spomenuo 100 tona. E, to je prosjek od protekle, proteklih 4-5 do godina. Proljetna berba šećerne repe donosi 110 čak tona. Dakle, sva ta ulaganja smo ih učinili zbog toga što smo bili uplašeni i baš uplašeni mi smo zaduženi. Tvrtka, to jest uprava je napravila administraciju za sve to i svi smo zaduženi. I sada, ako nam počnu prodavati šećer po cijenama kojima prodaju, bojim se da nećemo preživjeti sa našim dugovima. Želim samo reći da to treba shvatiti ozbiljno i da treba pomoći sektoru. I ako sada ne učinimo nešto, ne znam što će se dogoditi za koju godinu. <clears throat> Gospodine Milimaki, hvala gospodine predsjedavajući. Moram odgovoriti na nekoliko pitanja. Sva su doista dobra. Odgovorit ću gospodinu Takuli i o tome e, što učiniti. E, minimalna zamućena cijena bi bila dobra stvar i treba promijeniti zakonodavstvo vezano uz pregovore. Ako ste vlasnik tvornice, onda znate podatke. Ako niste, onda ne znate. Tu treba e, naći drugo rješenje. Gospodine Hajbuher, ne znam jesam li dobro izgovorio vaše ime. E, potrošnja u zemljama u razvoju je prilika. 180, ja sam visok 181 cm i to je E, isto tako i iznos ukupne proizvodnje u zemljama. Kad je riječ o europskoj e, potrošnji, ona je viša od mene. Europa se brine za sebe i poraz porast potrošnje šećera u svijetu će sve riješiti. Čak i problem u Brazilu. E, isto tako, vi, vi ste nam gospodine e, govorili o britanskoj povijesti. Britanci su uveli proizvodnju iz šećerne trske e, u Europu i tu je uveden i rabat. Brexit je jedna stvar, ali izlazak iz Europe je izlazak kad je riječ o pitanju gospodina Jara, htio bih reći da je potrebno zakonodavstvo u kojem se borimo e, protiv klimatskih promjena i zalažemo za recikliranje pa možemo iskoristiti većinu sirovina, a tržište će pokriti troškove cijele proizvodnje. Gospođa Žirol. Hvala gospodine predsjedavajući. Tijekom moje prve intervencije zapravo nisam iskoristila e, cijelo vrijeme pa se unaprijed ispričavam ako malo duže budem govorila. Zanimljiva pitanja sam dobila pa ću i detaljno odgovoriti. Kad je riječ o ACPs, e, ukidanje kvota će e, stvoriti veliki pritisak na na e, zemlje e, AKP-a. Dakle, mi želimo da se oni mogu e, i dalje natjecate. Želimo i dalje kupovati šećer iz AKP-a, ali njihove cijene su doista jako visoke. Biće jako teško natjecati se ako ćemo kupovati isključivo od najmanje konkurentnih proizvođača. Isto tako je potrebna ravnoteža između naših opskrbljivača i nas. Naši opskrbljivači, dakle ZKP-a, mogu e, prodavati kome god žele. Mi nemamo obvezu ali mi s druge strane možemo kupovati samo od njih. Dakle, oni sada, odnosno u budućnosti, će izgubiti pristup europskom tržištu ne, zapravo neće. Oni će samo postati preskupi, ali moći će e, prodavati svoje proizvode drugdje ako pronađu bolje kupca. A mi s druge strane nećemo moći kupovati šećer bilo kojeg drugog e, e, porijekla, zato što su porijekla koja su nam dopuštena ograničena. Stoga mislim da treba povećati broj porijekala od kuda možemo koristiti, kupovati šećer ako dobijemo e, šećer iz AKP-a, postavlja se pitanje tko će rafinirati e, te sirovine. Neće to biti šećerane jer će se zatvoriti, već se zatvaraju. E, posljednja, odnosno najstarija šećerana je iz Francuske i nedavno je zatvorena. Isto se to govorilo i u, i u Bugarskoj, Rumunjskoj i tako dalje. Samo čekamo koja će biti sljedeća. Ponekad e, nas se predstavlja kao e, loše dečke koje želimo kupovati iz drugih izvora, ali ne radi se o tome, ne želimo drugo porijeklo e, iz razlo, bez nekog razloga, samo želimo biti konkurentni na tržištu i možemo kupovati samo sukladno dakle po onoj cijeni koja je sukladna tržišnoj cijeni u Europi, jer u protivnom nećemo moći prodavati na europskom tržištu stvari su takve kakve jesi, jesu. Moramo pratiti cijenu tržišta. Ako je naša sirovina preskupa, naprosto ne možemo se natjecati. To je jednostavno ekonomsko pravilo. Kad je riječ o Brexitu, kao što sam rekla, nisam u prvom izlaganju eh, iskoristila svo vrijeme. Dakle, kad je riječ o Brexitu, da, točno je Tijekom rasprave čuli smo pokušaje e, da je tržište u Europi zapravo naklonjeno šećernoj repi u odnosu na šećernu trsku. Naravno, treba reći ostatak šećerana se slažu e, s tim stavom i u parlamentu je rečeno da je jako bitno da se e, shvati da e, da su oni koji rade sa šećernom trskom u jako osjetljivom e, položaju i mislim da je potreban jedan održivi model ispričavam se moram se ispričati zapravo svima vama ali doista smo u stisci s vremenom Hvala vam i mislim da sada možemo prijeći na sljedeći dio e, rasprave. E, imat ćemo novi panel stručnjaka. E, Živahna rasprava pokazuje koliko je ova tema zanimljiva. Dakle, sad imamo sljedeći panel stručnjaka. Svatko će imati dakle, po 10 minuta. Prvi govornik je gospođa Pascal Žiri zatim gospodin Giovanni Tamburini i na posljedku gospodin Krištof Nikel. Svatko će imati po 10 minuta. Okay, please, please, please, please. Madame Pascal Žiri. Gospođa Žiri, izvolite. Gospodine predsjedavajući, e, dame i gospod zastupnici, predstavnici vijeće komisije, dame i gospodo, hvala što ste me pozvali. E, treba reći da E, tvrtka koju predstavljam ima tisuću e, zaposlenika. E, mi proizvodimo šećer i šećerne repe u četiri pogona koje su označene zelenom bojom na karti. Isto tako imamo tri pogona za rafineriju, za rafiniranje i destileriju. I mi smo dio grupe Sud Cuker, to je prvi proizvođač u Europi. I uglavnom je u vlasništvu proizvođača šećerne repe. U grupi se nalazi 27 šećerana i ako dodamo veliki broj direktnih radnih mjesta, ukupno je zaposleno 71 tisuća radnih mjesta e, sukladno istraživanju Njemačkog instituta. 85% radnih mjesta je u ruralnim područjima. Prema studiji 86% e, dodane vrijednosti dolazi iz ruralnog područja, a to znači 3 milijarde eura e, godišnje. Kao što vidite, utjecaj, ekonomski utjecaj te grupe je dosta velik. To je ključna karakteristika našeg sektora, kao što smo već čuli. Industrija šećera i e, poljoprivredni sektor imaju važni strukturni učinak na e, ruralno područje u smislu radnih mjesta i dodanu vrijednost u e, područjima gdje toga nema puno. Režim kvota koji već 50 godina postoji u našem sektoru će biti ukinut iduće godine. Europska unija će tada imati jedan od najdereguliranijih sektora za šećer u svijetu. Mi smo poboljšali našu konkurentnost kako bismo se prilagodili novom okruženju koje se, koje se stalno mijenja. Prema Europskoj komisiji u novoj liberalnoj schemi koja će biti uvedena nakon 2017. godine cijena koja je navedena E, u zelenoj e, boji na grafu će se prilagođavati prema tržištu. E, s obzirom da je cijena dosta promjenjiva, promjenjivost cijene šećera će se osjetiti i na domaćem europskom tržištu. Za da bi industrija bila efikasna, reći ćete da to nije problem. Međutim, to bi bilo tako da cijena na tržištu odgovara cijeni proizvodnje. Kao što ovdje, ovdje možete vidjeti, crvenom bojom označena je cijena e, na tržištu, a ona je stalno niža od cijene proizvodnje. Zašto? Zato što je globalno tržište šećera je na neki način e, tržište za viškove šećera, za one zemlje koje nisu strukturno e, izvozničke zemlje, ima ih puno. Globalno tržište omogućuje uravnoteženje unutarnjeg tržišta. Međutim, narušavanje tržišta dolosi proizlazi iz e, e, protekcionističkih mjera, prije svega u Brazilu i Tajlandu koji velik dio svoje proizvodnje izvoze. Kao što vidite na, u ovoj tablici, glavne e, zemlje koje proizvode i izvoze šećer imaju politiku podrške tom šećeru. izvješće OECD-a i FAO-a je pokazalo da u sektoru šećera na globalnoj razini politike podrške će nastaviti narušavati tržište, će, će, doprinositi relativnoj volatilnosti cijena. Primjerice u Brazilu vladina politika i dalje podupire E, proizvodnju e, etanola i šećerne trske. Etanol, e, Tajland je uveo sličan režim kao Europska unija prije 2016. godine. Stoga jako puno izvozi na globalno tržište. Brazil je počeo konzultacije s Tajlandom na razini VTO-a. Kao što znate, oni će podnijeti i prigovor, odnosno žalbu pred VTO-om. Cijene su se bitno E, promijenili u zadnjih 20 godina. Isto tako se e, proizvodnja povećala, ustručila zadnjih 20 godina. Brazil, na Brazil otpada 40% svjetskog izvoza šećera i to on zapravo definira tržište, definira cijene. On definira cijene na svjetskom tržištu. Samim time, e, monetarna politika Brazila igra ključnu ulogu u definiraju e, cijenu e, šećera na svjetskom tržištu koja je, izražen u, koja je izražena u brazilskoj valuti i kao što možete vidjeti na ovom grafu, e, sukladno deprecijaciji e, brazilske valute reala pada i cijena e, šećera. A s obzirom na korištenje šećerne trske u proizvodnji etanola. S obzirom da je reala, mijenja se i cijena šećera i to je nešto što ima utjecaj na nas. Kakav utjecaj kakve mi veze imamo s politikom Brazila? Zapravo nikakve. Kao što vidite, ovaj graf inače e, pokazuje situaciju od 2011. godine. E, cijene su pale 3%. 2014. godine prema izveću FAO-a i e, OECD-a cijena je pala za 30%. E, koja se to industrija može tako brzo prilagoditi takvoj promjeni i uz koju cijenu? Europska unija treba zapravo e, iz toga izvući posljedice prilagoditi svoju trgovinsku politiku. I očekujemo od Europske unije da uzme u obzir e, činjenicu da ove zemlje koje sam navela podržavaju svoj sektor šećera Dakle, e, treba reći da zamjenska industrija u Europi je konkurentna i isto e, vremeno se suočamo s konkurencijom iz trećih zemalja koja je vrlo često održiva i subvencionirana. U ovoj fazi treba reći da uvoz Europske unije u Europsku uniju je puno veći nego što je bio prije reforme 2006. godine, kada je Europska unija bila neto izvoznik. Sada već 15% naših potreba e, uvozimo, a prije smo bili gotovo samodostatni, kao što je rečeno u studiji. E, drugi preferencijalni sporazumi koji već postoje, evo navedeni su e, s lijeve strane, E, u sredini su sporazume koji još nisu u primjeni, ali imamo još brojne trgovin, pregovore o trgovinskim sporazumima, uključujući one s Mercosurom i s SAD-om, dakle govorimo o TTIP-u. Evo, u ovoj fazi, u tom smislu možete reagirati vjerujemo čvrsto u, budućnost industrije šećera e, u Europi. Ona je konkurentna i tržište šećera na svjetskoj razini e, nudi velike perspektive. Treba osigurati dodatne 40 milijuna tona u idućih 10 godina. A Brazil inače e, trenutno proizvodi dvostruko više od Europske unije. Ali mi želimo e, pravičnu konkurenciju od 2017. godine Europska unija će imati jedan od e, najmanje reguliranih tržišta šećera u svijetu a najveći proizvođači e, u svijetu i dalje podržavaju sektor šećera i samim time se značajno narušava konkurencija na svjetskom tržištu. Europska trgovinska politika treba e, biti koherentna s EPP-om i u tom smislu imamo tri zahtjeva. Prvo, očekujemo od Europske unije da se usprotivi e, toj tržištu, odnosno toj politici narušavanja tržišta glavnih proizvođača na razini VTO-a i e, svjesni smo da je dakle da je Brazil e, uložio tužbu e, VTO protiv Tajlanda i podržavamo odnosno potičemo Europsku uniju da učini isto. I isto tako potrebno je zaštititi dodanu vrijednost i radna mjesta u ovom sektoru u Europskoj uniji. I na kraju, e, protivimo se novim koncesijama u e, području sektora šećera i proizvoda od šećera e, u kontekstu zemalja koje imaju subvencije, zato što se ne radi o poštenoj konkurenciji. To je nešto, takve prakse treba prekinuti. Treba podržati ruralna područja putem investicija, kao što pokazuje ova slika iz našeg pogona. Radi se dakle o novoj tvornici, novom pogonu, E, koja odgovara potreba naših klijenata. Ne da, ne zaboravljamo da su oni ti koji nam omogućuju napredak i želimo na, namjeru ostvarivati i dalje napredak s, njima. Hvala vam na pozornosti. Prevoditelj nečugornika. Hvala lijepa. Sada bih e, htio dati riječ gospodinu Tamboriniju. Buonasera a Dobar dan svima. Mislim da to što govorim gotovo zadnji znači da mogu na brzinu proći kroz teme koje su ipak se pokazale najvažnijima. Govorilo se o reformi iz 2006. u više navrata. Mislim da je dobro krenuti od ovih nekoliko podataka. E, podaci se odnose na situaciju prije reforme e, sa mm, verbom od prošle godine. I na kraju ću postaviti jedno retoričko pitanje. U proteklih deset godina nakon reforme e, proizvodnja šećerne repe je nestala iz četiri zemlje, to je netko prije spomenuo. 81 šećerana je zatvorena, dakle gotovo polovica tvornica koje su radile u, u Europi, 27 tisuća radnih mjesta od 50.000 je izgubljeno. Prepolovljen je broj uzgojivača sa 150.000 na 35.000. Izgubljeno je 100.000 hektara šećerne repe Očito je e, da je došlo do povećanja konkurentnosti, no ono najkoj, najinteresantnije je podatak o proizvodnji. Proizvodili smo gotovo 20 milijuna tona prije reforme. Danas proizvodimo 18,5 milijuna, a prognoze komisije su da ćemo nakon ukidanja kvota se vratiti na 20 milijuna tona. E, potrošnja je ostala ta koja je, dakle oko 9 milijuna tona. Mi smo u 10 godina masakrirali ovaj sektor, a retoričko pitanje koje si moram postaviti je kome to zapravo ide u korist. Naravno da je to provokacija. No moram reći da ponekad politika i gospodarstvo igraju, stvaraju ljute šale. Gospodarske, e, gospodarske uvjeti iz 2002. i 2003. nisu isti kao i danas, no danas se spremaju neki novi trendovi, zbog toga je važno razgovarati o tome jer moramo jako dobro znati što se događalo u prošlosti. Daljni učinci reforme. Došlo do velike koncentracije, to znači da danas imamo pet zemalja u kojima se odvija tri četvrtine proizvodnje šećera, no to je normalno, kao što je rekao profesor De Castro. Italija je jedna od eh, onih zemalja koje su jako loše prošla nakon reforme. Imali smo 19 šećerana, bili smo treći proizvođač šećera u Europi prije reforme. Danas je ostalo četiri šećerane, a Berbe iz 2006 e, zapravo činu samo dvije zadruge. Jednu koju ja predstavljam i još jedna druga zadruga. Sa 33.000 tisuće hektara jedan je, e, jedno je postrojenje na sjeveru, a jedno na jugu i e, ta su dva, nažalost, lani i ove godine zatvorile. U međuvremenu je izgrađena šećerana i to zapravo odmah nakon reforme. Jedna stvar koju bih istaknuo, kao što su rekli baš i španjolski prijatelji, u Italiji nije da nismo radili ništa. E, napravili smo važna ulaganja. 200 milijuna eura je uloženo u tri e, tvornice kako bi se povećao kapacitet, kako bi se poboljšala potrošnja energije, te kako bi se unaprijedio položaj na tržištu. Tako da to je sektor koji je napravio ogroman skok u, Italiji. Ono što bih istaknuo jest kakva je sada situacija. Tržište je 2014. reagiralo, nakon što je najavljeno da će 2017. biti ukinute kvote, tržište je reagiralo vrlo brzo no činjenica je da smo imali e, dvije godine proizvodnje kao da kvote ne postoje. I zbog toga je došlo i do krize e, na svjetskom tržištu, a cijena u Europi e, se spustila do neprihvatljivih razina. Svi govorimo da u budućnosti da će cijena Europske unije se morati prilagoditi svjetskoj cijeni šećera. To nam govore studije, to nam, govori, to nam govore stručnjaci. No imamo jedan primjer. E, dvije godine smo, evo ovo ću sada preskočiti, par slajdova. Dakle, u dvije godine, vidite to na grafu, imali smo situaciju na tržištu koja je izgledala upravo ovako. A prognoze nam danas govore da će nas takva situacija, da će se takva situacija pogoršati sa ukidanjem kvota. U takvim uvjetima sve e, tvrtke su imale su imale velika ulaganja. Govorim vam ovdje i o malim tvrtkama i o velikim e, ove primjere koje sam naveo, to su najpoznatije tvrtke i kotiraju na brzu, na burzi. Stvarno su imali velike poteškoće u proteklih nekoliko godina. Dakle, što nam ovo govori? Da pod sadašnjim cijenama ovaj sektor neće izdržati. I to je činjenica. A sada ću vam pokazati još jedan slajd. Ovo vam se možda čini komplicirano, ali u principu je vrlo jasna i ako imate malo strpljenja možda možete kasnije pogledati kad budete imali malo više vremena. Dakle, ovako su se kretala unutarnja tržišta, sedam glavnih e, potrošačkih E, tržišta na svijetu. I ja bih ih podijelio u dvije skupine. Prvo su ovi e, zelene i žute boje. To su dva velika proizvođača, Indija i Brazil. Evropska unija i SAD su plave e, i još jedna druga boja i to su napredna gospodarstva, vrlo slična i onda još dvije zemlje planirana gospodarstva, dakle koje je teško spoređivati sa ostalima, a to su Kina i Rusija. Evo, pogledajte sad ovaj zadnji dio, dakle desnu stranu grafikona, i vidjet ćete da Evropska unija na jedan potpuno nerazumljiv način da je prilagodila svoje cijene Indiju, Indiji i Brazilu. A pogledajte gdje se nalaze ostala tržišta koja se natječu s nama iz kojih se e, opskrbljuju multinacionalne tvrtke. Dakle, e, za gotovo 200 ili čak 300 eura imaju više cijene od nas. Tako da, naravno, uvijek moramo uzeti u obzir cikličnost. Ali ako se vratimo korak natrag, e, ne možemo uspoređivati svijet sa razdobljem od prije pet godina. Dakle, stvari se uspoređuju s tim razdobljem. Dakle, ako se cijena Europske unije želi približiti europskoj cijeni, e, cijeni koje na tržištima u Indiji i u Brazilu koji nemaju apsolutno nikakve veze sa nama, Brazil je e, najveći izvoznik na svijetu i to je ja mislim nešto o čemu moramo razmisliti. Ne želim sada opet ponavljati ono što su e, kolege rekli koliko, koliko, je, koliko ovaj sektor strateški za Europu i za Italiju. Već želim pokazati ovaj slajd. Ovo je učinak kojeg smo izračunali za Italiju, od dakle dvije e, tvornice koje su ostale još raditi i to na njihovim e, regionalnim teritorijima. Govorimo od 100 milijuna eura koje samo prisustvo tih tvornica donosi na taj teritorij. Tu su znači e, naknada za proizvodnju, troškovi energije, plaće radnika. Dakle, to, to je sav novac koji donosi jedna tvornica u jedno određeno područje. I naravno do tog novca ne možemo samo tako odustati. I sada prelazim odmah na e, još dva aspekta, jer više vremena. Mislim da moramo e, naučiti dvije važne lekcije. U sektoru mlijeka tu ne moram ništa dodati, već su zastupnici parlamenta sve rekli. Mogu samo potvrditi. A, griješiti je ljudski, no ustrojati u greškama je, nije pametno. Sada idemo u istom smjeru u kojem smo išli i za mlijeko. pazite, ovo je ista stvar. I to bi nas trebalo nagnati na razmišljanje. Druga lekcija koju moramo naučiti je ona koja dolazi iz SAD-a. SAD su 2008. sklopili e, sporazum sa Meksikom o mm, trgovinskoj razmjeni. To je nekoliko godina funkcioniralo kako treba, a onda je 2012 shvatili su nakon nekoliko godina da je prodaja SAD-u ipak isplativija i počeli su više proizvoditi i izvoziti u SAD. Dakle, samo jednu, jedan Samo milijun tona više proizvodnje u jednoj godini je doveo do toga da je cijena pala sa 900 e, eura po toni na 400. A vlada je davala poticaj da se kristalizirani šećer pretvara u bioetanol, a to je nešto potpuno absurdno. A što su onda učinili? Sjeli za stol s Meksikom i dogovorili e, količine i cijene. I sada dolazim do e, svog zaključka. Ja mislim da je to ključ rasprave koju moramo voditi u sljedećih nekoliko godina. Količine. Za sigurnosna mreža koja je osmišljena za proizvođače, ne samo šećera, već i za ostale proizvođače, bez interventnih cijena je e, mreža koja očito ne funkcionira. I to zbog dva razloga. Kao prvo nije dovoljna i aktivira se prekasno. Otkako se pokaže kriza, potrebne su dvije godine da se pokrenu određene mjere, a u međuvremenu su gospodarstva već e, zatvorila. Stoga pazite na količine. To je teško. E, količine moraju biti u skladu sa pravilima svjetske trgovinske organizacije, ali i kad je riječ o svjetskoj trgovinskoj organizaciji, o tome treba razgovarati. Ta je organizacija rođena 90-ih i nije slučajno da je u proteklih pet godina sve propalo. Budući da se svijet mijenja, nije da mi ne moramo se mijenjati. Mislim da moramo naučiti lekcije iz onoga što se događa. Netko je rekao da je hodnik vrlo uzak, ali smatram da je to napor koji moramo učiniti svi mi zajedno. Hvala komisiji što je u svih, to jest hvala ovom odboru što je u svim ovim godinama pokazivao veliku pozornost prema nama. Dzień dobry Państwu, Krzysztof prezes Krajowego Związku Plantatorów. Hvala lijepa, ja sam Kristof Nikijel, ja sam predsjednik udruženja proizvođača šećerne repe iz e, Poljske. Ja sam e, poljoprivrednik koji e, oduvijek uzgaja šećernu repu. to je bio temelj moje ukupne poljoprivredne proizvodnje, bitni dio mog plodoreda i tako dalje. E, to je nešto što ne smijemo zaboraviti. Vrlo e, rijetko se o tome čita u dokumentima e, dakle postoje neke zakonitosti poljoprivredne proizvodnje i plodoreda i neke biljne vrste tu imaju jednostavno svoju ulogu po mom mišljenju treba se uzeti u obzir okolišni aspekt e, u, svemu, svim, svim ovim raspravama. Dakle, moramo plodored uzeti u obzir, a tu E, šećerna repa igra važnu ulogu jer e, pozitivno utječe na kvalitetu tla. To je nešto što mi proizvođači znamo već stoljećima, ali htio bih e, na to upozoriti vas koji donosite odluke. Nije moguće imati održivu poljoprivrednu proizvodnju bez poštivanja tih prirodnih zakona i bez da e, vodimo računa o našem okolišu i našem tlu, a mislim da komisija to ne uzima u obzir. Protekle godine vidjeli smo da se površine pod šećernom repom u Europskoj uniji smanjila za 40%. To je rezultat pogrešnih politika koje je e, provodio Brisel. Političari koji su donosili te odluke e, nisu pogođeni posljedicama i učincima svojih odluka, a te odluke imaju posljedice na cijele generacije i na buduće generacije e, poljoprivrednika. Dame i gospodo, e, ugovor o funkcioniranju Europske unije e, postavio je ciljeve pred zajedničku poljoprivrednu politiku kao što su osiguranje e, opskrbe hranom, stabilnost cijena i životni standard poljoprivrednika. Međutim, ZPP je danas pod pritiskom i e, ne znam da li još uvijek ti ciljevi i dalje vrijede ili e, ćemo sada napraviti neki, neku selekciju tih ciljeva. da li je pad prihoda poljoprivrednika e, možda nešto što je sada već e, s čime se sada već mirimo e, i kakve će to posljedice imati na sigurnost opskrbe hranom od 1.11.2017. E, kvote za šećer se više neće, više neće vrijediti, a isto tako i minimalni prihodi za proizvođače šećerne e, repe neće više biti obvezujući, tako da preambula e, uredbe iz 2013. kaže da će izvjesni instrumenti dalje biti potrebni nakon ukidanja kvota kako bi se osigurala ravnoteža između e, prava i obveza uzgajivača šećerne repe Dakle, moje pitanje je sljedeće. Vi kao zakonodavac, što ste vi učinili u tom smislu? Jeste li zajamčili e, održanje ravnoteže e, jer e, pregovaračka moć nas proizvođača vrlo je mala i nije dovoljna da bismo postigli naše ciljeve i ciljeve zajedničke poljoprivredne politike. E, izmjene koje su učinjene što se tiče naših e, e, ugovora sa proizvođačima šećera već podrivaju našu poziciju. A, odnosno pozicija proizvođača šećera i dalje se jača E, oni imaju sve više moći i sada mogu nametati uvjete i cijene proizvođačima šećerne repe po mom mišljenju to je nedopustivo i to bi moglo dovesti do nepoštenih trgovačkih praksi a to je daleko od ciljeva koje želimo postići i nije pošteno nije fer da se e, na taj način e, nameću ugovori i uvjeti uzgajivačima šećerne repe. jer proizvođači šećerne repe će jednostavno morati prihvaćati uvjete koje im budu nametali proizvođači šećera e, koji imaju dominantnu poziciju. Mislim da E, tu veliku ulogu moraju odigrati i e, tijela koja se e, bave praćenjem poštenog tržišnog natjecanja u Europskoj uniji. Vidimo da postoje neki instrumenti koji štite e, pravedno tržno natjecanje, međutim upotrebljava ih se samo kako bi se zaštitili interesi proizvođača šećera. E, na tom, e, u tom sektoru već postoji velika koncentracija, dakle mali broj proizvođača proizvodi najveći dio ukupnog, ukupne proizvodnje šećera. Ne smijemo zaboraviti da je šećerna E, repa osjetljiva biljka i e, mora se uzgajati u blizini e, šećerane jer se ne može dugo skladištiti. Dakle, proizvođači šećerne repe ne mogu prodavati svoje proizvode udaljenim područjima. Dakle, kako možemo zaštititi svoja prava kada u ovim uvjetima naše naša pregovaračka pozicija je vrlo oslabljena e, i po mom mišljenju nakon 2017. E, šećerane će s nama pregovarati na način e, uzmi ili ostavi i nametati nam cijene i ugovore kakvi njima odgovaraju. Vidimo da to neće biti u skladu sa načelima poštenog tržišnog natjecanja. Dakle, hoće li tu biti, eh, ja sumnjam da će biti moguće ostvariti pravedno tržišno natjecanje, odnosno jednake uvjete za sve sudionike na eh, tržištu u, sektoru proizvodnje šećera. Dakle, vrlo je jasno da proizvođači šećera mogu diktirati uvjete i da ne moraju uzimati u obzir interese uzgajivača šećerne repe. Mislim da su nam potrebna jasna sustavna rješenja i da se u suradnji sa udruženjima proizvođača mora osmisliti ta sustavna rješenja, inače ćemo na kraju imati krizu i u području proizvodnje šećerne repe i e, značajan pad prihoda tih proizvođača e, šećerne repe. Dakle, dame i gospodo, moramo e, spoštivati poštivati načela poštenog tržnog natjecanja, svi smo u istom čamcu i moramo svi pokušati vesati u istom smjeru. E, međutim, približavamo se e, ledenjaku i prijeti nam katastrofa. E, oni koji su u dubljim zonama broda neće uspjeti izaći na palubu i spasiti se. Brisel nažalost e, trenutno čini se gubi iz vida interese proizvođača e, šećerne repe i ono što im prijeti će biti e, da će cijene za svoje proizvode, da cijenama koje će moći dobiti za svoje proizvode neće moći pokriti e, troškove proizvodnje. Oni od vas koji odlučujete o ovome morate o tome dobro razmisliti. Potrebni su nam instrumenti koji će nam e, omogućiti da preživimo u ovoj situaciji morate nam omogućiti da i dalje ostvarujemo profit e, za od naše proizvodnje. To je neophodno, hitno i mora se e, rješenja se moraju naći bez odlaganja, inače će mnogi poljoprivredni proizvođači e, propasti i šećernu repu ćemo morati uvoziti iz drugih regija. Želim vam zahvaliti na vašem dosadašnjem radu, gospodine e, predsjedavajući ovaj delegirani akt koji je nedavno usvojen nije dovoljan i e, molimo vas da imate na umu interese proizvođača šećerne repe. I još jedna stvar kad je riječ o plaćanjima, e, mislim da moramo reći istinu plaćanja u drugim zemljama bila su pokrivena e, plaćanjima za poljoprivredna gospodarstva. Ako želimo fer tržišno natjecanje unutar Europske unije nakon 2017. onda bi e, plaćanja trebala biti pojedinačno plaćanje svakom pojedinom e, poljoprivrednom proizvođaču. Hvala lijepa. Prevoditelji ne čuju predsjedavajućeg. Možda bismo sad mogli e, saslušati predstavnika komisije. Gospodine Kvota, izvolite, nemamo baš mnogo vremena e, jer će i članovi odbora potom htjeti uzeti riječ, ali sada vi imate riječ, izvolite. Hvala lijepa gospodine E, predsjedavajući. Ja sam zapravo očekivao da ću govoriti nakon članova odbora, ali ako mi sada dajete riječ, e, onda ću e, govoriti sada. Drago mi je što ste me pozvali na, što ste nas pozvali na, ovaj, na ovu raspravu. Ovo je vrlo važna tema. Naravno da je sektor proizvodnje šećera vrlo važan u Europskoj uniji, kao što je veliki broj govornika danas rekao. Ne samo zbog proizvodnje šećera nego i zbog proizvodnje sirovina za druge e, industrije kao što su industrija proizvodnja goriva i kemikalija, kemijskih proizvoda. Mi ćemo u svakom slučaju e, pomno analizirati sve što je e, izrečeno u današnjem saslušanju i nastavit ćemo komunicirati s vama. E, dopustite mi samo da dam nekoliko komentara. Prvo, Mislim da, kao što je rečeno, e, e, danas e, reklo nekoliko govornika, da su mnoge reforme, mnoge greške učinjene 2006. A to znači da je ovaj sektor zapravo imao dosta vremena, 12 godina, da se pripremi za ukidanje kvota. I to obje grane ovog sektora, i uzgajivači i prerađivači šećerne repe. Ja sam uvjeren da su te pripreke, e, pripreme obavljene i da je sektor spreman za ukidanje kvota sljedeće godine. E, to je bio težak proces, ali mi smo pomogli e, odnosno dali veliku potporu za restrukturiranje, po koliko ja znam to je bilo 6 milijardi eura koje su stavljene na raspolaganje od 2006. za taj proces restrukturiranja i zbog toga je zatvoreno 80 e, poduzeća koja su e, proizvodila šećer, ali oni su dobrovoljno odustali od te proizvodnje i dobili su iz e, sredstava Europske unije financijsku e, pomoć e, i to je bila po mom mišljenju uspješno restrukturiranje i sada je cijeli sektor dobro pripremljen za trenutak kada će se ukinuti kvote. Kao drugo, htio bih reći da sa stajališta komisije kraj kvota ne znači potpunu liberalizaciju, odnosno deregulaciju E, samo ću vam nabrojati što će nakon 2017. još postojati. Još uvijek će postojati privatno skladištenje e, na malo drugčiji način nego do sada, ali taj će instrument zapravo postati fleksibilniji. Kao drugo, kolektivni pregovori koji su već danas spominjani, pisani e, sporazumi o, trgovini, što je vrlo važno. Mi smo nedavno donijeli delegirani akt koji će osigurani da i nakon ukidanja kvota e, što se tiče formiranja cijena će e, mehanizmi koji su do sada postali i dalje e, moći biti upotrebljavani. U toj regulativi do sada je postojala je jedna jedna rupa koju smo time popunili, a vrlo je važno da zakonodavstvo osigura stabilnost u sektoru. To je jedini sektor, jedini sektor koji ima taj aranžman. Nema nijednog drugog sektora e, pokrivenog zajedničkom poljoprivrednom politikom koji se može osloniti na tako solidan aranžman i koji je potpuno imun od e, e, tijela koja se bave e, e, zaštitom od e, kartela i od monopola u Europskoj uniji. Na, ja se doista nadam da ćemo i u parlamentu moći usvojiti dakle ovaj delegirani akt kako bi on stupio na snagu. Nadalje, e, i dalje ostaje zaštita od uvoza šećera na tržište Europske unije. Niko na svijetu ne može platiti 339 eura po toni. To e, je vrlo važna e, važan instrument zaštite ovog sektora. Dakle, nema slobodne trgovine i slobodnog uvoza šećera na tržište Europske unije kao što su neki od vas sugerirali. Nadalje, neće više biti E, ograničenja što se tiče e, količina koje se mogu izvoziti iz Europske unije. Danas postoji to ograničenje e, na, i to je 1,3 milijuna tona. to će ograničenje biti ukinuto. Dakle, moći ćemo izvoziti više na svjetsko tržište nego što smo mogli do sada. Četvrta stvar, direktna plaćanja koja i, i dalje postoje i za proizvođače e, šećerne repe, nadalje dobrovoljna vezana plaćanja što je u nadležnosti zemalja članica e, u Poljskoj 386 eura po hektaru, osim normalnih direktnih plaćanja od 67 ili 67 eura u Finskoj ili 645 eura u Rumunjskoj. To su prilično visoke svote koje će i dalje biti na raspolaganju e, a to je daleko više od onoga što je na raspolaganje za druge sektore. Ako sve te mjere ne budu dovoljne, komisija može otići i dalje u našem arsenalu mjera i možemo uvesti neke iznimne mjere, a neke od njih već su upotrebljene u, e, zbog krize u mliječnom sektoru. jasno mi je da to nije e, značilo kraj krize, ali sigurno su imale pozitivan učinak i situacija u mliječnom sektoru bi bila daleko lošija da nismo uveli te e, izvanredne mjere a na vijeću je da uvede i daljne izvanredne mjere. E, e sada ta usporedba između situacije e, u mliječnom sektoru i u sektoru šećera jer mnogo vas je reklo da će situacija e, kakva je sada u, u sektoru mlijeka biti ista takva i u sektoru šećera. Mislim da to nije točno, ta usporedba nije baš tako jednostavna kao prvo u mliječnom sektoru nije samo ukidanje kvota bilo uzrok krize, bilo je i drugih faktora koji su uzrokovali krizu. 2009. dok smo još uvijek imali kvote za proizvodnju mlijeka, već je došlo do krize. Dakle, kvote nisu e, jamstvo da neće doći do krize. Postoje drugi elementi koji tu imaju važan utjecaj. Važnije od toga je ono da cijeli sektor, da organizacija sektora šećera je sasvim drugčija nego jako različita od organizacije u sektoru mlijeka. Dakle, sektor šećera je dobro organiziran. Ovdje imamo predstavnike uzgajivača šećerne repe i od prerađivača, dakle oni su su jedni i drugi vrlo dobro organizirani. Proizvođači šećerne repe su pripremljeni. E, vi imate na milijune proizvođača mlijeka koji e, nisu tako dobro organizirani, a moraju vraćati kredite koje su digli i e, svoje dugove bankama. Dakle, ja ne dijelim vaše pesimistične poglede na budućnost. naprotiv, mi u komisiji učinit ćemo sve da bi, da bi ukidanje kvota u sektoru e, šećera e, bilo okrunjeno uspjehom. Hvala vam. Sada ste nam nabrojali čitav arsenal odluka i nadam se da nam je komisija na ovaj način pružila par malo nade, zato što e, ako ste donijeli toliko odluka, to znači da će ih trebati provesti i u praksu. Želi li se netko javiti? Imate samo jednu minutu. Gospodine Andriju, izvolite. Hvala, predsjedavajući. Biću brz. Prije svega hvala govornicima na kvalitetnoj kvalitetnom e, izlaganju. Nisam baš, e, nije me umirio baš ni e, gospodin koji je predsjednik samog sektora. Kažete, dobro, e, na terenu kažete da stvari idu na bolje, ali nadam se da neće doći do e, paralelizma. Kao što znamo u mljekarskom sektoru postoji e, kriza i potrebni su alati da se odgovori na krizu, istovremeno se ne mogu e, zapitati što će biti sa šećerom, iako je taj sektor bolje organiziran. liberalizacija zajedničkog, e, zajedničke organizacije tržišta e, započela 2000. šećera. I to je dovelo do toga da sada uvozimo 25% e, potrebnog šećera. I ono što vrijedi za šećernu repu me dovodi do pitanja što će biti sa šećerom i šećerne, koje se proizvode iz šećerne trske iz perifernih regija. Radi se o vrlo e, krhkim, osjetljivim, ranjivim teritorijima. I e, mislim da treba e, shvatiti da je taj sektor jako specifičan. Hvala sam, Hvala gospodin Hvala. Ja sam mišljenja da ovo treba sve snimiti i za dvije godine pustiti tu snimku jer prije dvije godine ste govorili upravo isto ovo e, što se tiče e, sektora mlijeka. Govorili ste da je sektor jako dobro organiziran, dakle isto ovo što ste sada rekli. Ja dakle prognoziram da će se ponoviti isti scenarij i da ćemo sada ponoviti iste greške. E, mislim da sada trebamo povući ručnu kočnicu, moramo korigirati ovu odluku. Mi iz Europskog parlamenta moramo izvršiti pritisak kako bi se ta odluka korigirala. Mi nismo e, spremni to e, e, mi smo pružali otpor, ali pod pritiskom komisije smo popustili, međutim mislim da to treba korigirati. Rekli ste da je želim vas podsjetiti da u Kambođi do nedavno nije uzgajana šećerna trska, međutim sada se i tamo uzgaja šećerna trska. Hvala lijepa, sljedeći govorni gospodin Des, hvala lijepa. Želim postaviti pitanje koliko vanjske zaštite po toni nam je potrebno u eurima. Dakle, da bi se europski sektor šećera mogao natjecati i biti konkurentan e, prema Brazilu. 2004. kada sam postao zastupnik u Europskom parlamentu, bio sam izvjestitelj u Sjeni za e, reformu e, u, sektoru šećera i mi smo tada jedva jedvice uspjeli spriječiti veliki pad cijene šećera da, bilo nam je, reforma nam je bila potrebna, imali smo 6 milijuna tona e, višak šećera na europskom tržištu, ali e, ne smijemo ponavljati iste greške. Gospodine Gnju, e, ja moram priznati da mi je cijela ova rasprava stvorila više pitanja nego dala odgovora. Imam jedno specifično pitanje za paneliste. Ko je vaša najveća prijetnja ili što je vaš najveći izazov? To nisu šećerane, čuli smo da zatvaraju svoja vrata. Dakle, odakle dolazi taj šećer? Možete li, šećer, možete li mi reći koja je zemlja za koju smatrate e, mm, da je vaš najveći neprijatelj? I kakav šećer dolazi od tamo? I još bih napomenuo da Kanada ima potpuno liberalizirano e, tržište šećera e, mm, iz šećerne repe i oni zarađuju. Možda možemo mi tu naučiti nekoliko riječi. Hvala lijepa. Kao prvo, mislim da je vanjska zaštita potrebna. E, zanimalo bi me nešto u vezi sa ovim povezanim plaćanjima. Po mom mišljenju, e, to jest e, nepošteno tržišno natjecanje unutar našeg jedinstvenog tržišta uzgajivači šećerne e, repe imaju neke alternative i veće mogućnosti da e, ispregovaraju e, cijene sa proizvođačima šećera izgleda da njihova suradnja sa proizvođačima šećera malo bolje funkcionira nego suradnja e, proizvođača drugih prehrambenih proizvoda sa prerađivačima. Hvala lijepa. Hvala. A sada minutu i pol imaju e, članovi našeg panela. E, I na kraju ću dati riječ i komisiji. Izvolite gospodo panelisti, možete odgovoriti. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega htjela bih odgovoriti na pitanje gospodina e, Kortea e, vezano u zaštitu. Možda sam brzo prošla e, kroz to tijekom svog izlaganja. Kao što sam rekla, to je nešto što je doživjelo povećanje od reforme 2006. godine jer smo uvozili manje od jednog milijuna tona a e, sada je došlo do povećanja od više od 50%. I e, ne možemo reći da je tržište potpuno zaštićeno. Uvozimo 15 do 20% e, potrošnje. Ne možemo reći da smo blizu sa samodostatnosti. Nadalje, kad je riječ o izvješću odnosno o delegiranim aktima, tu bih htjela reći da delegirani akti su rezultat dugog procesa razgovora u, sektor, se, u sektoru s komisijom. I taj rezultat je kompromis koji e, podliježe usvajanju i sada predlažem da se taj e, kompromis i ti delegirani akti se usvoje i primjenjuju. E, to je dobar sporazum, mislim da je komisija uvrstila e, sve i e, samo bih htjela da smo mi jedini sektor koji je dobio nekoliko e, stranica zajedničkoj e, organizaciji tržišta koja se odnosi na kupnju nafte. Hvala vam. Evo ja imam svoju minutu i pol i odgovorit ću na temu koja me najviše brine, a to su plaćanja povezana s proizvodnjom. Evo samo jedan komentar. Ja se slažem da tamo gdje e, je to moguće ne treba narušavati tržišno natjecanje. No, iz talijanskog iskustva, žao mi je što ne znam mnogo o drugima, ali plaćanja povezana s proizvodnjom u Italiji se ne može smatrati narušavanje tržišnog natjecanja. Reći ću vam nekoliko razloga zašto. Dakle, glavni razlog je što Italija ima 500 tisuća tona kvote. 2016. će proizvesti 300 tisuća tona. Gdje je tu narušavanje tržišnog natjecanja? I kolega iz Njemačke koji je malo prije govorio je rekao da je potpuno jasno da se narušava tržišno natjecanje kad netko uh, zahvaljujući plaćanjima mm, proizvodi više, ali toga u Italiji nema. I evo još jednu stvar koju moram reći. Svaka zemlja ima različite e, uvjete. Dovesti u pitanje plaćanje povezane sa proizvodnjom značilo bi provjeravati raznorazne primjere koje smo tu čuli. Španjolska je potrošila e, ogromne količine novca na ulaganja u navodnjavanje. Je li to narušavanje tržišnog natjecanja? Pa ne vjerujem budući da bez navodnjavanja oni ne mogu ništa proizvoditi. E, troškovi energetske, e, troškovi, energetski troškovi su u Italiji 30% viši nego u, drugi, e, nego u drugim zemljama. Je li to narušavanje tržišnog natjecanja? Pa da, s jedne strane je, zato što i mi bismo voljeli plaćati električnu energiju kao i drugi. No, pravilo je jasno, plaćanja povezana s proizvodnjom se mogu davati u ključnim sektorima kojima prijeti kriza i nestanak. Bilo, koja druga, bilo koje drugo korištenje plaćanja povezanih s proizvodnjom nije dozvoljeno, ali smatram da moramo paziti kako to definiramo. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala vam. Dame i gospodo, mislim da je prezentacija koju sam ja danas e, održao rekla da je se položaj e, uzgajivača šećerne repe u cijelom lancu mora osnažiti. Hvala komisiji na delegiranim aktima. No, nažalost, to neće zajamčiti uzgoj šećerne repe, niti ojačati položaj uzgajivača. Zato što ako oni proizvode i opskrbljuju po tako niskim cijenama, cijenama koje su niže od troškova proizvodnje, nisam siguran da će to dobro ići. jesu li proizvođači šećera doista monopolisti u cijelom tom lancu? Oni imaju e, sve instrumente u svojim rukama za pregovore, tako se kaže, ali zapravo nije ostalo ništa. Ta podjela dobita je e, napokon pokrenula raspravu, no to još uvijek nije dovoljno. Hvala. A sada e, direktor ima još dvije minute. Ispričavam se svima. Izvolite. Hvala. Još jednom. Bilo je nekoliko ono, specifičnih pitanja baš na mene. Prvo, za mene. Prvo se odnosi na uvoz. Ono što sam ja rekao jest ako pogledate uvozne carine koje se plaćaju na uvoz svog šećera koji ne dolazi iz preferencijalnih ugovora, to zapravo i nije tako visoko i ja naravno jako dobro znam koliko je Brazil konkurentan. No, smiju se e, iz Brazila uvoziti samo proizvodi koji su u okviru kvota svjetske trgovinske organizacije. A najveći dio šećera dolazi iz programa sve osim oružja iz tih zemalja, a to je bio e, program namijenjen e, tim zemljama da se razviju. Oni plaćaju nulte stope e, carina i nemaju nikakve e, kvantitativne restrikcije. Komisija i svi mi smo zapravo e, očekivali prilikom reformi da ćemo više dobivati iz tih zemalja. Jako dobro znamo i problem rafinerije u Londonu, to je šećerane. Svi smo mi razočarani, baš kao i oni, da te zemlje koje imaju nultu carinsku stopu i neograničen pristup tržištu, da nisu u stanju prodati svoj šećer na europskom tržištu. Iako su u prošlosti dobili jako puno pomoći da restrukturiraju i moderniziraju svoja postrojenja. To je e, element reforme iz 2006. E, u kojem stvari nisu išle kako treba. Dakle, ovdje ima jako puno e, sukobljenih interesa, a mi kao Europska unija i Europska komisija moramo stalno pronalaziti tu ravnotežu. No velika većina uvoza ne dolazi od naših glavnih natjecatelja, to je konkurenata. i najudaljenije regije imaju isto također jedan poseban režim i slažem se s onime što je rekao gospodin Andriju. I na kraju, da, moramo osnažiti mm, položaj proizvođača, e, poljoprivrednika. To je politika povjerenika Hogana, radimo na tome i to je jedan od razloga zašto smo i donijeli delegirane akte. A komisija je sada osnovala i radnu skupinu koja će se baviti na koji način se može osnažiti položaj e, poljoprivrednika, te na koji način kroz zakonodavstvo kroz zakonodavstvo osigurati da se sve to rasporedi ravnomjernije kroz e, cijeli lanac. Hvala. Mislim da ova poslijepodnevna rasprava pokazuje koliko e, je teško ono što je pred nama. I sve što ima veze sa tržištem e, šećera i sektorom tržišta je vrlo komplicirano. Želim zahvaliti panelistima, e, svima vama, oprostite, svima se ispričavam što sam vas ograničavao, ali svima vam e, zahvaljujem na sudjelovanju i ovime zatvaram sastanak. Hvala vam.